Okay, dear colleagues, we can start our meeting. Poštovane kolege, možemo započeti. Srdačno pozdravljam povjerenicu Vestager. Prije nego što započnemo strukturirani dijalog sa povjerenicom, moramo usvojiti dnevni red. Nema prigovora, hvala. Imam nekoliko priopćenja. 4. listopada imali smo treći trijalog e, o tržištima novca gdje smo procjenjivali internu procjenu kvalitete, MF, e zatim novu politiku za potrošače, je testiranje i također vrstu imovine. I još jedno kontroverzno pitanje ostvaren napredak. Idući trijalog će se održati 25. listopada. Drugo priopćenje je sljedeće, kao što smo već najavili, u lipnju smo podsjetili kolege da u ponedjeljak 17. neće biti sastanka zbog međuparlamentarne konferencije o E, stabilnosti i ekonomskom upravljanju u Bratislavi i na kraju treba posjetiti kolege zastupnike da će se održati razmjena gledišta sa Michaelom Dunanom, e, irskim ministrom financija, u utorak 8.11. a nacrt dnevnog reda ćemo vam u dogledno vrijeme poslati. A sada možemo prijeći na strukturirani dijalog sa Margaretom Vestaker, povjerenicom za tržišno natjecanje, koju doista srdačno pozdravljam i također joj čestitam u svoje osobno ima, mislim i većina, ako ne svih kolega, na važnim koracima koji su poduzeti u području državne pomoći, i temeljitih istraga u vezi sa poreznim pravilima. Znate da je najvažnija odluka postignuta u Apple, ali također imamo i druge važne istrage i to je doista važan korak kako u provedbi snažne politike tržišnog natjecanja, tako i u rješavanju ovog značajnog e, problema BPS-a. Dakle, hvala vam e, na vašoj hrabrosti i na vašim odlukama koje su donijete. Znamo da je 15. lipnja komisija usvojila svoje godišnje nadjeticanje o konkurentnosti za 2015. godinu, tako da ćemo rado saslušati i glavne ishode aktivnosti komisije tijekom 2015. godine, ali naravno razgovarat ćemo i o novim događajima. Kao što znate, odbor Ekon je izradio izvješće na vlastitu inicijativu koje će predstaviti gospodin Cani upravo nakon ove rasprave i kao što znate, evo prvo ćemo imati uvodnu izjavu povjerenice, nakon toga krug pitanja i odgovora u trajanju od pet minuta, kao i obično. Margarete, izvolite. Hvala. I hvala na ovim eh, ljubaznim riječima koje ste uputili meni na samom početku, jer eh, smo se prilično davno sastali posljednji puta, tako da mi je drago što mogu biti danas sama kako bismo razgovarali o onome što smo mi učinili u međuvremenu to će biti jedan malo opsežniji pregled, ali usredotočit ćemo se i na to kako možemo osigurati ispravno funkcioniranje tržišnog natjecanja za sve, za mala i velika poduzeća, a i za sva ona između, kako bi svi mogli prepoznati prave prilike i ostvarili svoje ciljeve. I sam naš rad ima upravo tu svrhu. Naravno, bili smo vrlo zaposleni, provodili smo našu politiku tržišnog natjecanja o državnoj pomoći, kartelima, zlouporabe dominantnog položaja na tržištu i naravno pratili smo i ispanja koja se događaju. Evo samo na početku nekoliko riječi o državnoj pomoći. Veliki dio državne pomoći je manjih razmjera, što ne utječe na trgovinu na jedinstvenom tržištu. U tim slučajevima nacionalne vlade, a ne komisija, trebaju preuzeti odgovornost e, za te rashode. Zbog toga smo usvojili nove smjernice, odnosno obavijest o, konceptu državne pomoći i također smo usvojili niz odluka kako bismo pokazali što trebaju odlučiti zemlje članice zato jer to ne utječe na jedinstveno tržište. Također smo i e, revidirali uredbu o skupnim izuzećima koja omogućuje nacionalnim vladama isplatu državne pomoći bez odobrenja komisije i to u priličnom broju slučajeva. To već obuhvaća 90% programa državne pomoći i to ćemo i dalje proširiti na manje zračne luke i luke. Vjerojatno ste vidjeli javnu raspravu čiji je prvi krug održan, sada smo pokrenuli i drugi krug javne rasprave kako bismo ovlasili zemlje članice na samostalno donošenje odluka o tome kako trošiti novac poreznih obveznika na legalan način, naravno kada je riječ o državnoj pomoći. Istovremeno, radimo na e, sprječavanju ilegalne državne pomoći velikih razmjera koja iskrivljuje natjecanje na jedinstvenom tržištu i to u obliku posebnih poreznih ovlastica. Dakle, to komisija već radi desetljećima, odnosno nastoje prepoznati tamo gdje se porez koristi kao sredstvo državne pomoći kako bi se pružila određenim subjektima određena prednost. E, kao što znate, odlučili smo da Irska treba prikupiti 13 milijardi eura nenaplaćenog poresta od Apple-a, a prošlog mjeseca smo pokrenuli istragu koja nastoji ustanoviti je li Luksemburg isplaćivao ilegalnu državnu pomoć NGO, odnosno bivšem e, GDF Suecu. ta naša nastojanja trebaju osigurati da poduzeća plaćaju poreze tamo gdje ostvaraju ili bilježe svoju dobit. Naravno, tu postoji i porezni dio cijele priče, odnosno treba nam odgovarajuće zakonodavstvo. To zakonodavstvo treba rupe kako e, kompanije više ne bi bilo u stanju izbjegavati plaćati porez. Dakle, Pohvalno je što je vijeće usvojilo prijedlog e, komisije i siječnja za direktivu za suzbijanje izbjegavanja poreza, a sada treba dati prioritet e, našem prijedlogu javnom izvješćivanju po zemljama, što bi omogućilo vama, novinarima, nama, i e, javnosti da pozovu korporacije na odgovornost. Također smo pratili situaciju u vezi sa državnom pomoći i bankama. Ono što smo naučili iz bankovne krize jest da europski porezni obveznici ne bi smjeli plaćati pogreške banaka. Vi zastupnici u Europskom parlamentu i sam Europski parlament e, je zauzeo vrlo jasno stajalište i izjavio da je glavna odgovornost za gubitke banaka nešto što treba prepisati onima koji su doista odgovorni, odnosno dionicima i e, kreditorima banaka. Dakle, vi ste zajedno sa vijećem uh, usvojili rezoluciju o spašavanju i banaka kako bi se to i dogodilo i kako ne bi se više koristila državna pomoć. U provedbi naših e, propisa o državnoj pomoći želim se pobrinuti da gubitke na kraju krajeva ne snose porezni obveznici ili mali štediše. Vidjeli smo da banke u nekim slučajevima mogu uspješno prikupiti kapital zahvaljujući e, privatnim rješenjima ili rješenjima koja su prisutna na tržištu i to je dobro i mi usko surađujemo sa zemljama članicama kako bismo osigurali pravedno tržišno natjecanje između banaka diljem Europe. Također je e, jasno koliko je važno osigurati takvu pravednost pružajući zaštitu vlasnicima štednih pologa i također e, osmišljavajući programe koji će nadoknaditi e, pojedincima gubitke koji su nastali uslijed e, povjeravanja njihove štende, štednje bankovnim obveznicima. Dakle, zemlje članice trebaju odabrati instrument koji će koristiti kako bi to ispravile i nadam se da će to ići na korist onima koji su zavedeni na krivi trag. Također smo bili zaposleni na drugim područjima. Promicali smo tri predmeta kojima je cilj spriječiti Google eh, da zloupotrebljava svoju eh, moć eh, u spriječavanju pravednog natjecanja i u travnju smo zaključili da ugovori Google sa proizvođačima i operaterima telekom kompanija koje koriste Android operativni sustav su protivni našim pravilima i također smo u lipnju zaključili da je Google zloupotrijebio svoj položaj u pretraživanju oglasa i također e, smo potkrijepili naše tvrdnje da je Google zloupotrijebio svoj položaj e, promičući vlastite e, usluge kupovine u rezultatima pretraživanja. No, Imamo također i u tijeku borbu protiv kartela i kao što sam rekla, to je doista naporan posao. U srpnju smo naplatili najveću sankciju za zranje kartela u povijesti komisije, više od 2,9 milijarde eura i riječ je o pet proizvođača kamiona i tih pet poduzeća izrađuju um, svaki deveti srednji i e, e, srednje i e, veliko teretno vozilo koje se prodaje u Europi, a e, dogovarali su se 14 godina. Dakle, naša sankcija jasno naznačuje da to nije isplativo. Dakle, ako imamo takvih pet kompanija koje proizvode svaki devet, svako deveto teretno vozilo, mislim da je to dobar prikaz e, sanja europskih poduzeća. Imamo na stotine tisuća špediterskih poduzeća čija su vozila u floti zapravo proizvedena u jednom od tih pet poduzeća. E, također ćemo u nadolazećim mjesecima e, se posvetiti i drugim važnim gospodarskim granama. E, više od jedne petine emisija stakleničkih plinova u Europi dolaze iz sektora prometa, tako da je ključno da vektori poput željeznice mogu ponuditi najbolje moguće usluge po raznim cijenama. Dakle, usvajanjem četvrtog paketa za željeznice ostvarili smo značajne cilje, e, e, korake ka tom cilju, no to će se jedino ostvariti ukoliko stvarno tržišno natjecanje postane dio svakodnevnog života u tom sektoru. Također nam treba tržišno natjecanje i na tržištu farmaceutskih proizvoda. Jačanje ravnoteže u farmaceutskim sustavima je predmet e, zaključaka koje je vijeće usvojilo u lipnju i to je doista važno. Drago mi je što je vijeće jasno prepoznala važnost tržišnog natjecanja i zahvalna sam na e, tome što je nizozemski ministar za zdravstvo odnosno gospođa Edith Schippers predvodila tu borbu. Dakle, upravo e, je to bilo potrebno kako bismo bili što svjesni tog pitanja. E, sporazumi koji predviđaju da se plaća određeno kašnjenje može mogu biti velika prijetnja ovom području kada e, proizvođač nekog novog lijeka plaća svojim konkurentima da ne uvode jeftinije generičke lijekove, to povećava e, cijenu lijekova za pacijente, tako da mi je drago što je sud potvrdio odluku da se kazni Lumbex i drugi proizvođači generičkih lijekova sa 150 milijuna eura za takve ilegalne sporazume. I na kraju, Najvažnije je naglasiti da komisija ne djeluje sama. Mi radimo u suradnji sa nacionalnim agencijama za tržišno natjecanje. Radimo sa Europskom mrežom za tržišno natjecanje na pružanju odgovora na zahtjev vijeća za e, dodatnim informacijama o našem radu nakon istrage ovog sektora koja je završila 2009. godine. Dakle, to je podsjednik e, da provođenje tržišnog natjecanja je nešto što radimo u partnerstvu sa nacionalnim agencijama i one rade vrlo odgovoran posao i e, u većini slučajeva imaju određen stupanj neovisnosti, ali bliske su i zakonodavcima i drugim vlastima kako i javnosti, tako da znam da trebamo doista usko surađivati s njima. Također, te agencije moraju imati alate za obavljanje svog posla. I naravno, poduzeća, ako su u problemima ili ako su optužena zbog nečega, trebaju imati učinkovitu obranu. Nakon javne rasprave pred ovim odborom, jasno je da bismo mogli učiniti više kako bismo pomogli nacionalnim agencijama za tržišno natjecanje. Ako je neki europski zakonodavni akt, vjerojatno direktiva, dio rješenja, onda se nadam da ćemo iznijeti prijedlog e, početkom iduće godine, no trebamo pričekati prvo procjenu učinka kako bismo bili sigurni. No, htjela bih da parlament u potpunosti sudjeluje u bilo kakvom zakonodavnom procesu, ukoliko to naravno dopušta zakonodavni prijedlog i u mjeri u kojoj on to dopušta. Evo, na kraju želim vam eh, zahvaliti na vašoj potpori i politici tržišnog natjecanja. Naravno, to cijenim i osobno, ali mislim da i građani to prepoznaju i da prepoznaju vaš rad koji im omogućuje da žive na pravednom tržištu. To je rezultat rada i, i komisije i parlamenta i to je također naša obveza da omogućimo građanima osjećaj pravde na tom tržištu. Naravno, u tome uživam i vašu čvrstu potporu, tako da vam doista hvala. Hvala vam lijepo. Imate našu podršku i naravno radujemo se rezultatu studije utjecaja. Spremni smo tu sređivati s vama. U ime kluba zastupnika EPP-a Brian Hayes prvi ima riječ. Hvala vam predsjedatelju, vjerenice, dobrodošli natrag na ikon, već smo u prošlosti zajedno radili, vi ste osoba koja je potpuno nepristrana i neovisna, doista posjedujem vaš rad, težak posao koji morate odraditi. Mislim da je važan što se tiče stajališta Irske i slučaja koje ste spomenuli tijekom proteklog saziva zbog vaše odluke. Sada smo dobili rezultat tih aktivnosti, a čekamo i rezultat, odnosno presudu suda koju ćemo poštivati. Svakako ova odluka je bila kontroverzna za Irsku i za ugled Irske. A moje prvo pitanje tiče se toga da li se slažete sa procjenama i tvrdnjama OECD-a da je Irska e, kategorički, oni kažu, da nije porezna oaza e, na temelju nekih komentara koje smo čuli drugdje tijekom proteklih tjedana. I druga stvar, rekli ste, što se tiče neplaćenih poreza Apple-u, naplaćenih procijenili ste da se radi više od 13 milijardi i također ste rekli da bi države članice mogle tražiti jedan postotak dio tog novca. Dakle, povrat. Neki smatraju da je to proturečno što se tiče pravila državne pomoći. S jedne strane, komisija tvrdi da Apple nije dovoljno poreza platio u Irskoj, dakle tih 13 milijardi, a s druge strane govori da bi možda trebali platiti porez negdje drugdje. Dakle, Slažete li se da tu postoji proturječje? I moje konačno pitanje na temelju toga možemo reći da ukoliko ove države članice nisu naplaćivale porez, jesu li one same da li bi njih trebalo pozvati na odgovornost što se tiče pravila državnih pomoći s obzirom da nisu pratile tog, tog novca. I posljednje pitanje na temelju čega će naše zemlje naplatiti te nenaplaćene dugove. Kako će to provesti i ne potkopavali to sve one što smo govorili unutar presude da bi ti novci trebali biti zapravo povrativi Irskoj. Hvala. Prije svega mislim da sam rekla porezna oaza meni je po mene, za mene je definicija onoga gdje svi plaćaju svoj pošteni dio poreza i važno nikoga ne etiketirati na taj način jer mi zapravo želimo promjenu. Vjerojatno znate, moj kolega Moskovići je u jednom procesu koji je temeljit dugotran proces kako bi se uvidjelo tko je sastavni dio tih globalnih saveza poreznih, a tko nije. I potpuno sam sigurna da ćemo zaključiti da je Irska sastavni dio te da radi na poreznom oporezivanju poštenom. Dakle, radi se također o tome da velik dio te odluke e, se tiče odluke o državnoj pomoći. Dakle, tu razmatramo poreze i porezne presude i razmišljamo da li se to upotrebilo kako bi netko dobio selektivnu prednost pitanje da li bi Apple trebao platiti više poreza u drugim državama članicama je zapravo jedno popratno pitanje. To se svodi na ono da ovisno vašoj organizaciji plaćate porez na određenoj lokaciji. A poduzeće bi trebala biti oporezovana ondje gdje stvaraju profit. To je dakle cilj rada komisije i zakonodavni dio posla na kojem radi Pierre Moskovići. A Apple je prije određenog broja desetljeća imao određenu distribuciju diljem Europe, a sav profit se bilježio u Irskoj zbog korištenja IP-a na temelju međunarodnih prodaja Apple-a. Dakle, ovdje se radi o jednom otvorenom pitanju i da li ta distribucija se pretvorila u nešto gdje je određeni dio vrijednosti e, stvoren u drugim državama članicama, a to može biti vrlo teško procijeniti. Dakle, ne predlažemo, ne govorimo da postoje tu određeni prikriveni slučajevi, radi se o jednom otvorenom neutralnom pitanju koja se bavi time da li Apple i dalje ima takav sporazum distributivne naravi ili se vrijednost stvarala u pojedinim državama članicama gdje je on određene proizvode i usluge pružao mušterijama. Dakle, s obzirom to može biti vrlo teško za procijeniti odluka o tome gdje će ovo postati javno bi mogla biti zanimljiva od interesa poreznim tijelima. No, kao što se čuli, to je jedno popretno pitanje koja zapravo prati ovo cijelu raspravu o tome zapravo o čemu se ova odluka i ova rasprava bavila. I koje je posljednje dvije pitanja, ako mogu pitati, kako bi zemlje pokušale i uspjele vratiti određen dio tog novca. u tome zapravo mi ne sudjelujemo, ne bavimo se jer ne dovodimo u pitanje način na koji je Apple organiziran, niti ne istražujemo irski porezni sistem, mi se bavimo poreznim presudama. Dakle, nas zanima da li su porezi plaćeni u Irskoj ili nisu. Koliko porezna tijela u drugim državama članicama prođu kroz eh, knjigovodstvo Apple-a i moguće je da zaključe da će se Apple aktivnosti promijeniti u dovoljnoj mjeri da se u nekoj drugoj zemlji mora platiti porez. Ali to je na poreznim tijelima u pojedinim državama članicama. Nema veze sa, državnom potporom, nego samo ima veze s tim da li način na koji ste organizirali stvari se promijenio iz jedne u drugu kategoriju. Hvala vam, prvaš Perez. Hvala vam, gospođo povedenice. Svaki put kada dolazite ovdje uvijek vam čestitamo i čestitat ćemo vam zbog apela. Vi ste postavili vrlo visoke standarde sada što se tiče naših daljnjih očekivanja od vas. Ja se danas želim osvrnuti na dva dosija. Kao prvo, e, dosije vezano uz spajanje e, Deutsche Börse i London Stock exchange Pravno gledano, mislim da ste vidu tu nadležni po pitanju tržišnog natjecanja, ali pitam se osim dakle vaše nadležnosti možda bi i drugi kolegi iz kolegija trebali pogledati to pitanje. pitanje. Jer vi ste prošli tjedan rekli da ćete objektivno sagledati taj dosije i da nećete voditi računa o Brexitu. Ali, iz kuta gledišta Europske unije i zbog dinamike koju je prozročio Brexit, to je dosta teško i zbog toga e, se pitam da li biste vi trebali biti sami za to zaduženi unutar kolegija. Isto tako, unutar članka 50 postavlja se pitanje kako će funkcionirati unutarnje tržište u budućnosti. Hoće li Ujedinjena ne imati i dalje pristup unutarnjem tržištu? A kada postavljamo to pitanje, onda zapravo istodobno uvodimo jednu novu vrstu infrastrukture između Ujedinjene kraljevine i drugih država članica Europske unije zato što bismo imali tu onda poduzeće koje bi e, imalo imalo 25 milijardi eura e, prometa na burzama. Tu se ne radi dakle samo o tržišnom natjecanju. Ja se pitam Jeste li dobili mišljenje Europske središnje banke o tome? Možda bi ih se trebalo priupitati što misle o tome. E, kod tržišnog natjecanja se radi o samom e, poštivanju pravila, jer e, naravno to spajanje se ticalo pod utjecajem da, pod preduvjetom da će i dalje ono zadržati sjedište i da će se iste pravila zadržati. A sada se situacija mijenja i to ne bismo htjeli ostaviti više u rukama Londona htjela sam vam postaviti pitanje i o McDonald'su, ali to ću napraviti jednom dugom prilikom jer nemam više vremena. Dobro da niste zapravo trošili vrijeme na to jer se taj slučaj još istražuje, tako da njemu još ništa nemamo za reći. No, načelno govoreći odluke Tržišno natjecanje donosi se na razini kolegija u različitim formatima, usmeno, pismeno ili opunomećenjem, no načelno govoreći to je na kolegiju. Što se spajanja londonske i njemačke burze tiče, naša obveza naravno ista kao i uvijek pobrinuti se da nakon spajanja klijenti i dalje mogu uživati prednosti tržišnog natjecanja pristupačne cijene, inovaciju, kvalitetu proizvoda. Ovo tržište, kao i mnoga druga, karakterizirano je poprilično visokom razinom koncentriranosti i preprekama za pristup tom tržištu, što nije neobičajeno. Dakle, razmatrat ćemo različite stvari, iako tu govorim pomalo to s obzirom da ne mogu detalje no naravno u ovom slučaju moramo razmotriti neke druge stvari, odnosno regulator to mora učiniti ili nadzornik što se tiče financijske stabilnosti. To nije na nama, već na drugim tijelima koja će morati odraditi svoj dio posla paralelno uz naš. Dakle, ne radi se samo konkurentno, pitanju konkurentnosti, već o tom koju će se točno ulogu ovdje odigravati kada govorimo o financijskoj stabilnosti. to ćemo pokušati zapravo napraviti u dogovoru sa poduzećima gdje je to moguće. Do sada Velika Britanija je članica naše unije još uvijek i svako novo pravilo primjenjivo je i na njih. I to nam naravno mora biti početna točka, jer čim počnemo postavljati hipoteze o tome što bi bilo, kad bi bilo, mislim da smo doista tada na tankom ledu. Dakle, moramo uzeti stvari zdravo za gotovo i pričekati rezultate. Hoćete li odgoditi odluku nakon što se pokrene postupak na temelju članka 50. Ne, to bi bilo vrlo čudno za poslovnu zajednicu koja je u to uključena. Mislite li onda da će poslovna zajednica imati prvenstvo nad politikom? Ne, ne mislim. Bez obzira na pravila koja se utvrde nakon Brexita, to će utjecati na poduzeća bez obzira na njihovu organizaciju. Dakle, bez obzira na rezultat toga, ako poslujete u Europi, morate poštivati europska pravila, pravila koja vi znate bolje od bilo kojeg drugog jer ste vi sami napisali. Dakle, bez obzira na to kako izgleda vaša organizacija, to su pravila koja morate poštivati. Vent Luke. Dobar dan, gospođo povjerenice, govorit ću njemački. Kao prvo bih se osvrnuo na ono što je rekao uvaženi kolega Brian Hayes i htio bih istaknuti da mislim da to nije bila odluka Europske komisije koja je dovela u pitanje renome iz Irske, već je irska vlada odlučila dati površani povezni tretman poduzećima i zbog toga je je pao ugled. I zbog toga vam želim postaviti o tome tri pitanja. Kao prvo, Europska komisija je u jednom javnom u jednoj javnoj izjavi rekla da postoji takav selekt, tako selektivno davanje prednosti, ali nije obznanila tko su ti konkurenti e, s kojima su usporedili oporezivanje Apple-a. Dakle, moje pitanje vam upućeno je koja ste poduzeća e, pregledali kako biste vidjeli da je Apple dobio e, selektivnu prednost pri oporezivanju. S tim povezano je drugo pitanje, jeste li povjerili, jesu li ona poduzeća koja su koja su konkurenti Apple ili koji su bila konkurenti Apple, je li dio i tih poduzeća isto tako možda dobio posebne povlaštene porezne tretmane? I treće pitanje, obznanili ste eh, efektivni eh, proceduralni postotak koji je Apple imao. A biste li nam mogli reći koliki je se taj postotak za konkurente Apple-a s kojima ste uspoređivali Apple u tom slučaju. Koliko je njihov bio eh, efektualni proceduralni postupak? Hvala lijepa. Well, it, doesn't really work like that. Uh, stvari baš ne funkcioniraju tako, inače bi to poslalo nezgodno, jer poduzeća zapravo ponekad postane toliko velika da jedva da imaju bilo kakvu konkurenciju. Ono čime se mi bavimo je selektivnost. Dakle, da li je to samo za vas, a ne za nekoga pokraj vas? Možda imate različite proizvode, no možda se natječete za kapital na tržištu, poslanike ili bilo kakve slične stvari. Dakle, što se tiče e, samih odlukama o porezima, one su inherentno selektivne jer se tiču samo vas. Dakle, vama daje određenu selektivnu prednost. Vidimo da postoji poseban oblik takvih odluka o porezima koja nije, koja nije toliko specifičan, to su konfirmatorne odluke i one imaju takav učinak da ako postavite pitanje dobite odgovor, ako netko drugi postavi isto tako pitanje, dobit će isti odgovor. Naravno, određeni veći broj odluka o porezima ima takav karakter. Nije tu uključena nikakva metodologija transfernih cijena ili sličnoga, samo jednostavno su konfirmatorne i daju odgovor na konkretno pitanje. Paradoks u tome što ja promičem irsku konkurentnost, mislim više nego itko drugi, proteklih 8 do 10 tjedana, mm, očekivali bi da poduzeća u Irskoj plaćaju korporativni porez na poduzeća od 12,5% i da će poslovati u Irskoj zbog toga što im je to privlačno zajedno sa svim drugim stvarima koje vam Irska može ponuditi, primjerice zaposlenicima, pristup jedinstvenom tržištu i tako dalje. Dakle, ne radi se o tome da se uspoređuju pojedina poduzeća, već da se vidi kako pojedino poduzeće vezno uz pojedinu odluku o porezima posloje. No, kao što sam rekla, mi ne istražujemo irski porezni sustav, niti način na koji su se sami poslovni subjekti organizirali, jer je to u velikoj mjeri samo njihova stvar. Ono što mi istražujemo su odluke o porezima koje po definiciji su svoje naravi selektivne. Imam 30 sekundi. Ali, ako je tako da niste usporedili s Apple konkretna poduzeća, onda vaša presuda da je Apple dobio selektivne prednosti po oporezivanju, e, to bazira na tome da druga poduzeća nisu dobila sličan tretman. A da imate samo sumnju da oni dobivaju povlašten tretman, to mi se čini malo pretredno smijelim. Well, um, if so, not... Da, kako bilo, moramo to sporediti s našim sudskim sustavom. Jasno smo rekli da rezultat mora biti poštivanje tržišnih pravila. Ne možete dakle imati odluka porezima koje su selektivne samo za vas, koja vas stavlja u takav položaj. Jer to je ono čemu se zapravo ovdje radi. Tu nema poštivanja zajedničkih poreza. Ako pogledamo belgijski slučaj profitima, njime smo se bavili samo zbog toga što se radilo o multinacionalnim poduzećima. Da ste samo zasebno poduzeće, taj program se vas ne bi ticao. Ali tako poduzeća su i dalje na istom tržištu kao i velik dio ovih drugih multinacionalni. Dakle, samo time što ste multinacionalka, dobili ste određenu prednost, nešto što je vrijedilo samo za vas, a ne za, i za zasebna poduzeća. Tako da se aktivnost može pokazivati na različite načine, u različitim oblicima. Na sudje bio vrlo jasan, ovdje se radi o tome da e, sukladno sa tržištem sa pravilnim tržišnim i ono što mi tražimo. I zato imamo i te smjernice OCD-a, transfernim cijenama, imamo cijeli niz metoda i mi moramo pronaći metodu koja vam omogućava usporediti internu trgovinu između pojedinih sastavnih dijelova vašeg holdinga sa tržišnim cijenama, a ne da se uzimaju metode transfernih cijena koje minimiziraju vaš porez. Dakle, to su neke kategoričke e, razlike. dvostruko oporezivanje se ne smije pretvoriti u dvostruko e, neoporezivanje. Da, stupnik tremoza. Hvala. Dobrodošli još jednom Europski parlament. Poput i drugih pozdravljam vaš rad što se tiče slučaja Apple. Vjerujem da ste doista nastavili strani običnih građana na ulici i radite ono što naši građani očekuju po pitanju poreza. Nakon poreznog ključa Apple, zanimalo me da li Europska komisija istražuje podružnice Google-a u Nizozemskoj. Jer oni milijone evra prebacuju na Bermude. Ako se ne varam, mislim da Google nema ni jednog zaposlenog u Nizozemskoj, tako da ne znam kako izgleda ta njihova struktura, niti da li se vi time bavite. Drugo pitanje, što se tiče e, antitrat slučajeva, prošli put kad smo se sastali, rekli ste da se vaše službe planiraju pozabaviti slučajem vezanim uz Google, pa možemo li očekivati neke korake prije kraja godine što se tiče slučajeva protiv trastova? Znam da morate precizno raditi na tome da će Europski sud propitati sve činjenice koje pred njega budu iznesene, ali krajem studenog proslavit ćemo šestu godišnjicu otvaranja postupka protiv Google zbog zloupotrebe dominantnog položaja i kršenja pravila Europske unije. Hvala. Mi imamo obvezu transparentnosti, tako dakle, smo otvorili one slučajeve koje i vi znate da smo otvorili. Do sada još nije riješen slučaj Amazon, McDonald's, GDF Swiss. Dakle, nemamo nijakav slučaj otvoren vezan uz podružnice Google-a u drugim zemljama. Dakle, potaknula bih vas još da malo pogurate vijeće da u svoj prijedlog o izvješćivanju, javnom izvješćivanju po pojedinim zemljama, jer to bi zapravo upravo bio alat koji bi potreban bio da određena poduzeća sama potvrde ili objasne zbog čega stvari, kao što ste rekli, kad kada otvaraju ovakva pitanja sumnja, U predlogu za izvješćivanje po pojedinim zemljama kažemo da nas zanima njihov broj zaposlenih, obrt, profit, aktivnosti i plaćani porezi. I ako, kao što ste vi spomenuli u primjeru, nemate zaposlenika, odakle vam takava zarada. Možda postoje razlozi neke za to, pa možda se može to u jednom paragrafu objasniti. To bi primjerice bio dobar alat za sve. Što se tiče shopping comparison slučaja Google-a, ono što je došlo na temelju svih pitanja je bilo da smo zapravo uspjeli osnažiti svoj slučaj i jednu dodavnu, dodatnu izjavu iznijeti. Žao mi je kao i vama i svima što toliko ovo sve traje, ali to je pokazatelj također toga da je ovo jedan slučaj koji postaje sve snažniji, sve važniji kao i slučaj koji zapravo pomno slijedi naše postupke kako bismo se pobrinuli da radimo na temelju vladavine prava. To također znači da ne mogu ništa reći o vremenskom okviru. Trenutno čekamo e, reakciju na našu dodatno e, zatraženje objašnjenja, ali kao što znate nama je to doista prioritetni slučaj. I have one minute, so... Imam jednu minutu, pa mi dopustite da sam još jedno dodatno pitanje. Ja savršeno shvaćam zbog kojih razloga morate tako postupiti, ali naši građani, naša mala srednja poduzeća, mislim, vidite da gubimo radna mjesta. A ako alati za nadzor tržišnog natjecanja nisu učinkoviti u realnom vremenu, onda su zakonodavci pod pritiskom da nešto naprave. Građani i mali se poduzeća traže od nas da onda precijano reguliramo. I zbog toga bi bilo dobro kada bi bilo moguće da nam kažete, može će to trajati nekoliko tjedana, mjeseci, možda jedan semestar dok ne dobijemo nove informacije o tome, da nam nešto kažete. slažem se s vašom analizom da ljudi čekaju da se izvrši pravda. E, s kakvim god posljedicama oni žele da se stvari dovrše pa da dođe do napretka. I dosta je očito da tvrtke koje se žale pate dok se slučaj razvija. To mogu biti europska poduzeća ili američka poduzeća e, koji su sastavni dio onih koji se žale Problem je što vam ne mogu dati nikakav rok, zato što to sve ovisi o dodatnom, dodatnoj u prigovoru, ali općenito vas mogu uvjetiti u to da pokušavamo optimizirati e, naše postupke i to u tijeku, dakle da e, dobro e, sažmemo slučajeve, da izgradimo onda popratne dokumente, da pristup dokumentima bude lagan jer kad, kad vidimo da dođe do odgode zbog toga što tvrtka e, koja je optužena da je krivo postupila e, teško može proći kroz dosije, kroz dokaze koje smo protiv njih nakupili i zbog toga radimo tjedan za tjednom e, da naša procedura bude što glađa ali naravno uvijek pritom imamo na umu vladavinu prava i e, da naše procedure da su one ispravne i da dajemo tvrtkama mogućnost da se obrane. Bilo da sada u velikim ili malim tvrtkama. Hvala, gospodin Flanagan. Hvala vam, predsjedniče, hvala vam za to što ste mi riječ. Kao prvo želim čestitati povenici Vestager na tome što se obračunala sa velikim moćnicima, jer da je to jednostavno onda bi već to neko prije učinili. A prvo pitanje koje vam, želim postaviti je sljedeće. Naime, sigurnost je vrlo važna na tržištu poduzeća i ja to stalno doma i čujem. Mislim da znamo što je važno. Važno je da Irska postoji, da dobije izvjesnost. Dakle, onih 12,5% stope oprezivanja, to neće biti ugroženo, nadam se. mnogo govori da hoće, a molim vas razumjerite me i mislim da je konačno došlo vrijeme da vas političari direktno to upitaju, jer ljude to zanima. Isto tako što se tiče drugih područja gdje može doći do zlouporabe, je li vaš ured svjestan toga da postoje tu probleme, jer neki ekonomisti kažu da 20 milijardi eura može doći štete za Irsku. A isto tako Nili Cruz je kritizirala vašu odluku uh, o Apple-u. I ja nekako naslučujem zašto je to napravila, ali to samo vam pokazuje protiv koga se tu borite i nije baš radikalno reći da vaš šef Jean-Claude Juncker, dakle vođa komisije, da su, su e, da smo ga ja, Fabio Mazi i drugi nazvali kumom svega toga. Pa kako mislite da možete pobijediti u tome i imate li podršku Jean-Claude Junckera? Hvala vam, ja sam doduše skeptičan, mislim da je tu žalosno da morate doći ovdje reći da Irska krivo postupa, mislim da bismo mi trebali biti hrabri, a ne samo biti pohlepni. I vrlo mi je drago što ste ovdje, što ste to učinili i žao mi je zbog toga što to nismo uspjeli sami napraviti. Hvala vam lijepa. Hvala vam lijepa. Mislim da ne morate meni povjerovati kada vam kažem da imam podršku predsjednika ako pogledate stanje Unije. Onda tu možete vidjeti da je on potpuno jasan i u tom govoru je rekao da je to važan dio posla kojeg moramo baviti da se pobrinemo da niti korištenje poreznog sustava ne bi trebalo dovesti do selektivne prednosti i do državnih potvora, kao što se to primjenjuje i u drugim područjima. Što se tiče odjelka 110. ja nisam potpunosti upoznata s time, ali službeno nemamo tu slučaj. Ono prvo što ste pitali, tu želim naglasiti da ne. 12,5% korporativne stope nije nešto što Europska komisija dovodi u pitanje, baš naprotiv. Mi smo se svi zaklili da ćemo zaštititi ugovor, a u ugovoru stoji da je na svakoj državi članici da odredi vlastite stope poreza. I stoga sam ja naravno isto tako obvezana to poštivati. Mi smo to svi prihvatili kao neku vrstu poreznog natjecanja na velika vrata. A ono što ja pokušam učiniti je da se na mala vrata porezni sustavi ne iskoriste za pružanje državnih potpora. I mislim da te dvije stvari mogu postojati istodobno, a e, navječuje da jednoglasno nešto poduzme. Meni je vrlo drago što je vijeće već poduzelo niz odluka i tu ih je nadahnuo i Europski parlament i vaš poziv E, za usvajanjem zakonodavstva za sprečavanje dvostrukog e, neoporezivanja, kao što je gospodin predsjednik to malo prije spomenuo, da imamo automatsku razmjenu poreznih mišljenja, automatsku razmjenu informacije o prihodu kako bi e, porezne uprave mogle obavljati svoj posao na ispravan način. I mislim da kada bismo usvojili još izvješćivanje po državama, da bismo onda nacionalno nadležnim tijelima mogli dati mogućnost da znaju sve o poduzeću, ne samo poglavlje 2 i poglavlje 7, već i početak e, i sva druga poglavlja sve do samog kraja, kako bi oni mogli onda provesti porezno oporezivanje e, u korist sviju. Hvala. Michael, Michael Raymond. Hvala. Gospođo povjerenice, možda je vama dosta dosadno svaki put doći k nama i da vas onda toliko hvalimo i zapravo jako malo kritiziramo i kažemo da su obavili odličan posao, ali ja ne mogu isto tako postupiti drugačije, nego vam moram čestitati na odlukama koje ste donijeli, na borbama koje vodite. To nam omogućuje i da možda raspravljamo o nekim stvarima e, više načelnije. A mene zanima kako se odvija suradnja vaše službe sa drugim službama Europske komisije. Pritom primjerice mislim na strategiju o e, digitalnom unutarnjem tržištu, e, na rad kojeg obavlja povjerenik Oettinger, da e, se dakle digitalno područje harmonizira. Vi se na području tržišnog natjecanja sukupljavate sa Googleom i sa drugima, a na drugim područjima Europska komisija pak usvaja mjere koje e, onemogućava e, koje zapravo daje telekomunikacijskim tvrtkama praktički položaj monopola. I mene zanima kako se tu odvija suradnja između tih službi, da se možda napred kaže što je prihvatljivo, što ne i koji su tu problemi do kojih problema će možda i doći u rješivih tri godina konkretno. Sljedeće godine ćemo imati novu uredbu e, o roamingu i neutralnosti mreža koje će stupiti na snagu što će operaterima komunikacijskih usluga e, omogućiti da isključen sadržaj, recimo video streaming e, će se plaćati prema zadnjim tarifama, ali doći će do toga da će se zapravo tržište moći ipak zloupotrebljavati to od prvog dana. Imate li tu neke zamisli kako se to može urediti i kako se po tom pitanju odvija suradnje unutar Europske komisije? Ne, nije mi dosadno. I e, ja isto tako pritom mislim na sve one ljude koji su radili na tome. To je težak posao, za to je potrebno mnogo znanja, mnogo detaljnih analiza, oni moraju ostati e, koncentrirani na slučaj, moraju dobiti cijelu sliku i donijeti pravu odluku i mislim da kad kad e, građani zanemaruju to što imamo e, izuzetno vješto osoblje, izuzetno posvećeno osoblje koje rade najbolje što mogu kako bi služili europskim građanima i ja imam taj privilegij mogu to vidjeti svaki dan i ja onda vaše pohvale prenesem njima jer mislim da je vrlo važno da oni znaju da se njihov rad cijeni. Mi surađujemo sa drugim dijelovima komisije i to u dva pogleda. Ja sam sastavan dio svega, svih onih radnih skupina gdje je to potrebno, dakle e, rad, e, radna mjesta, ulaganje, e, jedinstveno digitalno tržište i to mi zapravo daje uvid u to kako tržište funkcionira i onda mi to pomaže za razne slučajeve, slučajeve tržišnog natjecanja po pitanju banaka, spajanja i tako dalje. Dakle, vidite što se toga odvija na terenu a mislim da su ti uvidi korisni za moje kolege. Kao drugo možemo istraživati pojedine sektore pomoću vlastitog rada, ali možemo dati i uvid drugim kolegama. Primjerice što se tiče mehanizama za izgradnju kapaciteta, to se poklapa sa energetskom unijom, zatim e, isto tako imamo i elektroničku trgovinu što je povezano s jedinstvenim digitalnim tržištem jer nam to daje nova saznanja o tome kako ta tržišta zapravo funkcioniraju. Ali naravno za mene je vrlo važno da budem jako stroga kada se radi o konkretnim slučajevima, jer ne može doći e, do peljevanja iz, iz ovih konkretnih slučajeva prema općenitim stvarima. Ali mislim da je zapravo jako korisno da možemo s raznih mjesta udružiti razna znanja, sve to okupiti prije nego što se iznese prijedlog. Državno natjecanje i regulativa bi trebali ići ruku pod ruku. Jedna od fascinantnih stvari sa tržištem EU je to što je to e, demokratsko regulirano e, e, tržište ekonomije, a u radnim skupinama u kojima ja radim, ja se zalažem za to da regulativa treba se do većeg tržišnog natjecanja i da treba dati priliku i malim i srednjim poduzećima, a ne samo starim poduzećima, etabliranim poduzećima ili velikim poduzećima. I mislim da je to i u donekle mjeri moguće da pomoću regulative možete otvoriti tržišta, a bez regulative bi došlo do monopola i bilo bi bilo e, malo e, igrača na tržištu ali nažalost ne znam e, hoće li uredba o roamingu e, dovesti do nekih e, neželjenih nuspojava po pitanju tržišnog natjecanja, ali ja u svakom slučaju pratim. Hvala Marko Vali. Hvala. Ja se pridružujem čestitkama koje su uputili kolege. Iako uviđam da je riječ o vrlo služenoj tematici, uređenje državne potpore nije zapravo pravi način napada na multinacionalne kompanije, zato jer to uključuje naknade onim zemljama koje su poticale izbjegavanje plaćanja poreza, tako da je teško objasniti građanima da je tu ostvarena pravda, ali to je barem korak u pravom smjeru i zbog toga to i uvažavamo. No, moje pitanje odnosi se na nešto drugo, odnosno na banke. Kao što znate, prije tri godine Europska komisija je odlučila o antitrastu 2013. godine i osudila je osam banaka zbog manipulacije eurobor stopama i zbog toga je donesena odluka o globi od milijardu i sedamsto milijuna eura. Nacionalni parlamenti, građani i udruženja potrošača su više navrata tražili da se objavi ta odluka jer e, i sa stajališta pravde građane i žele uvidjeti jesu ih banke prevarile ili ne i na koji način, jer bi i to trebalo stajati u obrazloženju odluke. Međutim, e, komisija se više puta opravdavala zbog nemogućnosti objavljivanja ove odluke, zato jer to utječe na povjerljive informacije uključenih banaka i na njihove komercijalne interese. No ja smatram da je važan interes javnosti u tome, zato jer ne uviđam koji je komercijalni interes koji želite time štititi i je li taj snažniji od interesa javnosti. Vidio sam brojne odluke parlamenta građana koji su zastupljeni u udrugama, tako da zapravo ne znam zašto bi interes banaka trebao imati prednost nad interesom građana i zašto komisija ne objavljuje ovu odluku vlastitom odlukom, a vi ste sami donijeli tu odluku da se kazne banke, tako da me zanima ako me možete dati odgovor na to pitanje. Hvala. To je naravno vrlo važno pitanje, jer jedna stvar, ono što Europska komisija može poduzeti kada dođe do slučajeva kartela ili slučaja zlouporabe dominantnog položaja, onda možemo nametnuti, evo u vašem slučaju banci, e, novčanu kaznu. Ali drugo je kada e, potrošači osjećaju da im je načinjena šteta i da mogu tražiti naknadu štete. I upravo je to što ste rekli i ono što vrijedi. Dakle, da je Europska komisija dio svega toga što pomaže građanima i potrošačima da dobiju naknadu štete. Kada se postupak pokrene, onda imamo dugačak proces eh, gdje idemo malo naprijed, malo nazad. Mi bismo htjeli imati jednu dobru suštinsku odluku eh, koju se mogu vidjeti, a poduzeća najčešće žele dati što manje informacija moguće. U ovom slučaju smo se dogovorili sa nekim bankama, ali ne sa drugim bankama i stoga se dio slučaja, slučaja i dalje odvija. Vrlo ću rado to pogledati i možda vam mogu dati točniji pregled činjeničnog stanja, ali možda je to zapravo ono što je problematično. To što smo postigli dogovor samo sa nekim strankama, a s drugima ne. I onda ako slučaj i dalje traje s njima, onda ne možemo naravno obznaniti niti odluku, e, niti bilo kakve druge informacije koje su povezane s tim slučajem. Ali ja ću se rado vratiti e, i reći vam točno koje je činjenično stanje što se toga tiče. Hvala. U ime enf a želi kolega pozitirjač? Ne. Onda e, Danuta Hubner. Hvala vam predsjedniče. Gospođo Povenice, imam dva povezana pitanja, to je međusobno povezana pitanja. Jedno pitanje se tiče toga što je više manje prije tjedan dana e, revizorski sud obzanio dosta negativno izvješće gdje imamo visok postotak grešaka po pitanju državnih potpora vezano uz projekte e, koje obuhvaća kohezijska politika i koje financira Europska unija putem svog proračuna. I zapravo vidimo da je razina svijesti država članica po pitanju državnih potpora niska i ja bih osobno rekla i da je njihova sposobnost da ispune europske obveze i da ispoštuju europsko pravo isto tako u padu. Moje pitanje je upućeno vama je sljedeće. Vidite li vi da postoji potreba da se povisi razina svijesti kod država članica? Jer mi donosimo e, zakonodavstvo, namećemo im obveze, a oni to ne ispoštivaju. Isto tako, u dva posebna odbora takse smo zatražili od Europske komisije da izda smjernice o oporezivanju državnih potpora i zatim je vaša uprava u lipnju izdala radni dokument o transfernim cijenjama i o poreznim mišljenjima. I dio toga izgleda kao da su to smjernice, ali moje pitanje razmišljate li o donošenju danjih smjernica ili što možete općenito učiniti kako bismo više bili svjesni obveza po pitanju državnih potpora? Hvala. Hvala vam lijepa. Mislim da je ovo vrlo važna dimenzija našeg rada. Što više toga države članice znaju, to imaju više povjerenja, to imaju više saznanja i to mogu donijeti bolje odluke. A manje će doći onda do čudnih e, slučajeva koje će mi morati pokretati. I bolje će moći iskoristiti e, novac poreznih obveznika. I dakle zapravo radimo mnogo toga. Kao prvo ja uvijek kažem ljudima da nas jednostavno nazovu. Ako imate neku sumnju, onda nas nazovite. I bolje ranije nego kasnije, kada već obznanite nešto, jer inače dođe do sudne, čudne situacije kada vi kažete da želite učiniti to i to, a onda a, što je sa državnim potporama. I onda ljudi shvate da ne mogu to napraviti na način na koji su to zamislili. Stoga mi njima kažemo da nas nazovu. E, mi možemo dati neke smjernice, ali dajte nam, dajte nam da prije toga. Kao drugo, mi isto tako eh, obučavamo države članice koje to zanima da vide kako radimo, kako razmišljamo, koja je metodologija koju koristimo, kako bi to znanje i te vještine kako bi to sve bilo prisutno državama članicama. Jer kao što ste rekli, sve više odluka donose države članice i stoga je vrlo važno da, kao što ste i sami rekli, da imaju e, znanja o tome kako da procesuiraju slučajeve. Kad želimo izdati smjernice, onda obično to radimo na temelju slučajeva, kad ih ima više kada se radi o državnim potporama po pomoću e, alata. Tu moram reći da je još prerano za smjernice. I stoga mi samo malo usmjeravamo države članice što se više tiče pojedinih slučajeva i pojedinih država, a manje općenitih smjernica. Ako se budemo više time bavili, onda ćemo možda izdati smjernice, ako ćemo imati nekoliko tisuća poreznih mišljenja, onda ćemo možda iz njih moći izraditi bolje smjernice. Ali naravno cilj je taj da se porez ne koristi za davanje ilegalnih državnih potpora. A u tom smislu je usmjeravanje i suradnja ono što je potrebno. no mi pokušavamo to pratiti i biti što otvoreni državama članicama kako bi im pružili e, potrebne vještine. I mislim da je važno za države članice da mogu same biti sposobne donijeti te odluke. Ako to ne utječe na trgovinu i na unutarnje tržište, onda je to na državama članicama. E, a odnos e, između vlada i samih birača, one koji određuje kako će se novac poreznih obveznika koristiti. Hvala, gospodin Zani koji je izvjestitelj za tržišno natjecanje za ovogodišnje izvješće. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, gospođo povjerenice. Kao što je gospodin predsjedavajući s pravom rekao, moja će pitanja biti ponešto povezana sa mojim trenutnim zadatkom. Naime, ja sam izvjestitelj za godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja. U obrazloženju kojeg sam ja dodao tom dosjeu se ja osvrćem na PAX, na nuklearnu elektranu. I zapravo mislim da se Europska komisija već bavila s tim pitanjem i to više navrata. Ali možda biste nam mogli dati ažurirane podatke o tome u kojoj ste trenutno fazi i e, što vidite u smislu e, budućnosti što ćete reći o elementima tržišnog natjecanja po pitanju tog slučaja. Moje drugo pitanje je sljedeće. To je dosta škakljivo pitanje zato što ja osobno nisam pobornik e, industrije igara na sreću, ali uzevši u obzir situaciju u Europi, pitam se ima li komisija nekih novosti, da recimo tako, što se tiče reguliranja tog sektora i e, specifičnije ja bih rekao da je industrija gara na sreću e, industrija koja je jako nacionalizirana i da zapravo tu ne postoji tržišno na razini Europe. To je više manje sve i rado bih čuo vaše mišljenje o tome. Hvala. Uh, pa znate da dosta smo radili na pitanju nuklearne energije i imali smo neke zemlje članice koje su toga odustale, neke koje su otvorile više nuklearnih elektrana i odluka e, se nadovezuje izravno na ugovor Euroterm koji e, Euroatom koji omogućuje zemljama članicama samostalno odlučivanje, no ako je u to uključena državna pomoć, onda naravno E, to omogućuje i ulazak drugih subjekata na tržište i to je naš pristup, no prerano je reći kako će se završiti predmet PAX, ali to je recimo naše stajalište i bilo i u drugim predmetima kojima smo se bavili. se sa drugim pitanjem jednostavno ne hm. znam, nije da nemam nekih novosti. Dio toga je vezano iz razmatranja jedinstvenog tržišta više nego za tržišno natjecanje i državnu potporu. To ovisi o stupnju otvorenosti tržišta i također E, kako se postupa sa novopridošlim subjektima na tom tržištu. Rado ću se vratiti na to i vidjet ću imaju li kolege u jedinstvenom tržištu tu sivu zonu između jedinstvenog tržišta i e, politike tržišnog naticanja. Na, obratit ću se njima, a to je među mojim prioritetima. No, nažalost, evo, nisam baš dobro poznata sa tom problematikom. Evo i samo da još napomenem. Vidjela sam nacrt vašeg izvješća i Zanimat će me vidjeti i završni dio izvješća jer mi se čini da je ono doista se povoljno izrazilo u našem radu. Imate pravo još na potpitanje ako želite, ne? Ako ne, dobro, Andreas Fav. Komisaren. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavajući, gospođo Ferenice. Htio bih se danas u mojim pitanjima osvrnuti na tri elementa. Kao prvo, državne potpore i e, zbog vaše primjene pravilo o tržišnom natjecanju su e, sa, je sada to vrlo važno vezano i zbog poreznih sustava, a javne institucije sada mogu podupirati državama članicama e, poduzeća koje se bave turizmom. To je obično nešto što je prekogranično ili e, što se tiče područja regija i tu javne institucije uvijek pokušavaju naći sredstva za to. I stoga me zanima, jeste li upućeni u tu politiku davanja državnih potpora, znate li da e, za to trenutno nemamo određenih pravila i možemo li možda dovesti do pravila e, po pitanju toga zato kako bismo imali e, sigurnost jer trenutno javne institucije okljevaju kad kad pri davanju potpore takvim poduzećima. Kao drugo, ja sam izvjestitelj za e, politiku tržišnog natjecanja vezano uz unutarnje tržište i toga mi je bilo drago što je kolega iz Zelenih spomenuo već e, tu povezanost. A i sa velikim zadovoljstvom sam u vašim izjavama čuo da imate potrebnu strogoću i jačinu po pitanju tajnih slučajeva, tako da očekujemo i vaše odluke s nesepljenjem, ali što više dakle, sadržajno napredujemo, to e, više vidimo koliko normalni građani i normalni kolege ovdje nisu zadovoljni po pitanju suradnje između nacionalnih tijela. I stoga se nadam da ćete vrlo brzo doći pred parlament sa vašim prijedlogom za europsku mrežu za tržišno natjecanje, a isto tako me zanima hoće li se to temeljiti na 114. članku ugovora Europske unije. Mislim da se tu radi o E, načelnim pitanjima i da bi tu Europski parlament trebao moći dati isto tako i svoj doprinos. Zatim e, jedna slična tema, provedba direktive protiv kartela. Ja sam to pratio, ja sam pratio i kako se primjenjuje ta direktiva u državama članicama. Dosta je frustrirajuće vidjeti da je tek devet država članica uopće e, izdalo nacete i uvelo ih u parlamentarni postupak, a drugi nisu došli čak ni do tog stadija. Iz stoga me zanima što vi o tome mislite, gospođo povjerenice. Hvala vam. Uh, Prvo pitanje o turističkim zajednicama. To je možda paradoksalno jer e, s jedne strane smatralo bi se da pomoć ne utječe na trgovinu na jedinstvenom tržištu, a s druge strane ta tijela postoje upravo kako bi privukla posjetitelje iz drugih zemalja i na taj način ona utječu na trgovinu. Mi smo posvetili posebnu pozornost tome i koliko znam nije bilo niti pritužaba na tu temu. Rado ću odgovoriti i na neformalna pitanja ako netko smatra da nešto nije u redu, ali do sada nismo primili nikakve formalne pregovore. Zatim, pitanje Europske mreže za tržišno natjecanje. Pa tu imamo u igri dva elementa. Kao prvo, mnogo se time bavimo i to je potkrepljeno sa slušanjima na ovom odboru. Naime, naše nastojanje je vidjeti da nacionalna tijela imaju to je Naravno, imamo tu i različita povijesna iskustva u vezi s time, no na određenoj razini te agencije moraju imati neovisnost u donošenju odluka i moraju smjeti prikupljati dokaze u određenim predmetima. Dakle, to su uobičajeni primjeri. Nismo još završili procjenu učinka, no nadam se da ćemo moći surađivati sa parlamentom, a i predsjednik je to rekao na početku, jer je parlament e, su zakonodavac u ovom području. Jedna od prednosti Europske mreže za tržišno natjecanje je da to nije formalno tijelo. Ona postoji već nekih deset godina i stalno jača. I Ljudi se tu okupljaju, poznaju se, razgovaraju o suštinskim pitanjima kako bi ustanovili ne samo što radi komisija, nego i drugi ljudi. Kao što možda znate, neka od agencije za tržno natjecanje također e, se bave avangardnim pitanjima, to vidimo u Francuskoj, u Njemačkoj, gdje Njemačka agencija razmatra ovu sivu zonu između zaštite osobnih podataka i načina na koji Facebook uspostavlja odnos sa svojim korisnicima, što će biti zanimljivo za sve. Ne znam kako je organizirana mreža tržišnog natjecanja i žele li uspostaviti odnose sa vašim odborom, no ako postoji zanimanje za to, mogli bismo organizirati nešto neformalno kako bi stekli širu sliku, no možemo i pričekati do ocjene učinka i onda razgovarati o nečemu konkretnom i imati saslušanje o tome jesmo li dobro postupili kako bi poduprli njihov rad i na koji način možemo ustrojiti ovu suradnju između nacionalnih agencija i komisije. Hvala. Hvala vam, gospođo Prvenice. Moje prvo pitanje tiče se e, porezne situacije, grupacije Caterpillar. Kao što znate, grupacija Caterpillar je odlučila zatvoriti svoju podružnicu u Belgiji. E, izgubit ćemo 6000 radnih mjesta. To je naravno vrlo brutalna situacija, ali je skandalozna zato što e, je ta odluka utemeljena samo zbog toga kako bi se podigle dividende, a ne zato što postoji gubitak. Već smo preko LuxLeaksa vidjeli da je Caterpillar uživao povlašteni porezni tretman u Luksemburgu e, i sada prema tisku vidimo da je Caterpillar zapravo e, uspio izbjeći plaćanje poreza u Belgiji i e, delokalizirati svoje plaćanje poreza u Švicarsku. Uzavši sve to u obzir, zanima me hoće li Europska komisija istraživati e, tu poreznu organizaciju Katerpila jer je to protivno onome da se tamo plaća porez i se ostvaruje dobit. Moje drugo pitanje tiče se e, spajanja između Monsanta i Bajera Dakle, prije nekoliko tjedana smo e, vidjeli da Bajer misli za 59 milijardi eura kupiti američkog diva Monsanto. E, tu poljoprivrednici, ali i svi drugi građani su izloženi s time da će e, sa polja prema tanjuru pristići e, sjeme i proizvodi Monsanta. I zanima me hoće li se tu dobiti dominantni položaj tog poduzeća. Vidimo da će taj položaj biti dominantan prema njihovom prometu i stoga me zanima što vi mislite o tome. I zanima me i e, dakle, ono što ste osudili Apple na povrat 13 milijardi eura. E, vidimo da će se Apple sada, e, sada protiviti toj odluci, uložit će žalbu a mislim slično je sa mojim, mojom zemljom, sa Belgom, gdje imamo 35 poduzeća koje trebaju vratiti natrag 700 milijuna eura. Vidimo da razne vlade dakle djeluju po tom pitanju, ali možda bismo trebali promijeniti način na koji prikupljamo isplate do tih novčanih kazni i zanima me zapravo jesmo li već prikupili taj novac od starijih slučajeva, dakle od onih slučajeva koji su stariji od Apple. Hvala. Uh, Nismo pokrenuli nikakav postupak uh, protiv Caterpillara i mislim da bi to bilo pogrešno učiniti zato jer uh, je sada Caterpillar u žiži javnosti i znamo da imamo radnu skupinu različitih stručnjaka koji razmatraju to pitanje, no ako se kad pokrene postupak to bi trebalo ići samo po sebi, a ne u vezi sa svim pitanjima koje se postavljaju oko odluka u vezi sa Caterpillarom. Spajanje Monsanta i Baera je nešto što je tek u začetku. Imamo i druga spajanja u povezanim područjima, da po koja su djelatna na sličnim tržištima i to se, će se sve odigrati ove godine ili iduće godine, dakle negdje u to doba. Nama je važno sljedeće. Nakon spajanja potrošači moraju imati koristi od pristupačnih cijena, kvalitete i inovacija. sada još ne mogu imati nikako informirano mišljenje o tome, zato jer ćemo mi razmotriti daljnje djelovanje tržišta ako spajanje se doista ostvari, a naravno riječ je o važnom tržištu. Kada je riječ o poljoprivredi imamo poljoprivrednike koji su doista ključni dio našeg prehrambenog lanca i oni su partneri u tim poduzećima, tako da će to biti doista značajni slučajevi i morat ćemo o tome dobro promisliti, no još je prerano kako bih rekla i šta konkretno o tome kako će to na kraju izgledati. Priziv zemalja na negativne odluke o legalnoj državnoj potpori. Pa, stvar je o tome da će sud voditi postupak i na kraju ćemo mi biti obavješteni. Ja se stalno premišljam o pitanju treba li zemlja koja je dala taj poklon imati priliku dobiti taj poklon natrag, jer sam pomno saslušala i prijedloge i pitanja ovog otpora, od kako smo počeli raditi na tome. Sama zamisao nadoknade državne pomoći seže unatrag desetljeća. I uvijek je situacija ista. Dakle, ja sam odgojena na način da je najmanje zamislivo tražiti povratak nekog poklona. To je nezamislivo jer bi se time raspao društveni ustroj i to je zapravo logika koja stoji iza državne pomoći, odnosno da trebate živjeti sa nelagodom da uzimate nešto natrag što ste zapravo poklonili nekome. To je ozbiljno pitanje koje ste postavili. I treba ćemo vrlo usredotočeno raditi na tome da se porezi više ne koriste kao alat u državnoj potpori. To je iskrivljavanje tržišnog natjecanja i nepravedno je za sva poduzeća koja plaćaju porez da se natječu sa poduzećima koje imaju takve sporazume o državnoj pomoći sa vladom koja im omogućuje da ne snose iste troškove kao i druga poduzeća s kojima se natječu za kapital, radnike, potrošače i tako dalje. Dakle, to mora biti središte našeg rada. Dakle, povratak državne pomoći putem poreza treba biti izuzeće u predmetima vezanim za državnu potporu i na tome moramo poraditi zajedno. Odluke koje komisija donosi ne prestaju važiti zbog priziva, dakle i u slučaju Starbucksa i u Fiat Finance and Trade. Dakle, taj novac je položen na e, blokirani račun. E, u slučaju ovih 35 poduzeća sada se izračunava e, točan iznos poreza koji treba vratiti i naravno koji će biti na blokiranom računu. I na mirskom pitanju ćemo morati isto raditi zato jer ulaganje priziva ne poništava valjanost i izvršivost odluke komisije e, kako bismo osigurali ravnopravno tržišno natjecanje u slučajevima e, državne pomoći. E, možemo prihvatiti nekoliko govornika koji su se spontano javili za riječ. Gospodin Carijan Apulos i gospodin Tojerar. Hvala. Nadovezat ću se na pitanje koje je spomenulo mnogo kolega, odnosno globa Apple. Kada SAD bude globio Deutsche Bank, jedno će se uspoređivati s drugim i netko zapravo neće ništa platiti. I kada se već spomenuli državnu pomoć, očito je da kada jedno poduzeće se zatvori, jedan drugi konkurent je u daleko povoljnijem položaju, zahvaljujući tome. Tu mislim na odluku da se od Grčke zatraži povratak državne pomoći koju je isplatila Saramagasu i također jednom od najvećih proizvođača nikla u Europi. I to su neka od posljednjih velikih poduzeća koje još proživljavaju u Grčkoj, a morat će se zbog toga e, zatvoriti i to će ići na ruku stranim konkurentima. Ja vas pitam je li to pravedno? E, rekli ste da porez se ne smije koristiti kako bi išao na korist poduzećima. Ono, u Grčkoj imamo porezni armagedon na štetu poduzeća istovremeno vlada da je odriješene ruke velikim poduzećima, a vi to zovete poticanjem ulaganja. Je li to razumno? Istovremeno u Grčkoj započeli smo rasprodaju nekretnina ljudi koji ne uspijevaju otplatiti kredite i prema planu te eh, hipoteke će se platiti po 20% nominalne vrijednosti, a oni koji su vlasnici hipoteke će dobiti punu vrijednost. I još nešto. Još jednom se plaće ruše. Nije li još i to jedan oblik državne pomoći velikim poduzećima? I na kraju, ako se nešto poduzme po pitanju grčkog duga, Hoće li doista se situacija nastaviti i dalje na ovaj način? Hvala. Gospodine Tojerar, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Poštovana gospođo Prvenice Vestager, vi ste se malo osvrnuli na e, pitanje kolega o slučaju s Googlom. Ja ne želim postaviti pitanje o tom konkretnom slučaju, već povezano sa digitalizacijom i sa gospodarstvom na internetu, neki stručnjaci postavljaju pitanje jesu li naša pravila za tržišno nastecanje dostatna. Znanstvenici sada kritično govore o tome i u jednom drugom pogledu po pitanju fenomena zajedničkog vlasništva common ownership, dakle BlackRock, Wellington Street, Street i drugi ulažu primjerice u isto poduzeće a neki profesori iz Amerike kažu da bi to moglo dovesti do toga da se intenzitet tržišnog natjecanja u nekim sektorima ili industrijama smanji. Moje pitanje upućeno vama je sljedeće. Je li to nešto što Europska komisija ima na umu i možemo li u dogledno vrijeme očekivati zakonodavne inicijative Europske komisije koje će popratiti nove razvoje e, po pitanju e, politike tržišnog natjecanja. Hvala vam. Hvala na kraju Merci beaucoup. Hvala vam, gospođo Prvenice, hvala na što ste napravili, to je već rečeno, ali ja ću vam to isto tako reći. Što se tiče kulture tržišnog natjecanja, evo, u e, Francuskoj jedna tvrtka zatvara, Alstom, a država sada kupuje stvari koje nisu potrebne s novcem kojeg nema što možemo napraviti kako bi u jednoj od država utemeljitelja gdje od 57. godine poštujemo e, rimske ugovore, ne možemo sada spriječiti takvu jednu katastrofu da se tvrtka zatvara pred same izbore. Hvala. Započet ću s pitanjem o velikim poduzećima i neplaćenim porezima. Dva su moguća pristupa u pitanjima poreznog prava i poreznog zakonodavstva, kada kolega Moskovići daje prijedloge, dolazi do određenih stvarnih promjena zato jer e, ljudi imaju strpljenja, vide da mm, porezni obveznici plaćaju više i mm, izbačuju se manje doprinosi za mirovine, mnogo toga što utječe na građane, a s druge strane imamo drušći pristup korporacijama. Dakle, mala i srednja poduzeća plaćaju poreze, a veća ne pridonose na isti način. i to dovodi do tog e, nesrpljenja što onda potiče razna curanja informacija poput LuxLeaksa, e, Panama dokumenta i tako dalje. Dakle, mi moramo biti odlučni u komisiji i zato je bitna i rasprava ovdje u parlamentu i također bitno je da se čuje glas birača. Kada je riječ o drugim pitanjima u vezi sa jedinstvenim tržištem, ja nastojim surađivati sa kolegicom Bjenkovskom kako bi se poštovala i pravila jedinstvenog tržišta. Jer bi bilo neprikladno ih e, koristiti samo za zaštitu onih, koji doista se najvještije služe tim pravilima. Govoreći o pravilima i sektorima digitalne ekonomije, a to će uskoro biti svaka grana gospodarstva koja će se digitalizirati, tu je važno izraditi nove alate i također odgovarajuće se koristiti postojećima, zato jer se trebamo znati snaći u, u novim podacima, novim znanjima, jer je to važno za donošenje odluka. Ne znam za pitanje zajedničkog vlasništva, ali mi nastojimo uključiti dionike u to. Upravo smo otvorili javnu raspravu o nizu pitanja u vezi sa e, spajanjima, ali i e, u vezi sa pitanjem trebamo li zadati neki prvi trag dakle e, u slučaju spajanja kada e, podaci ili znanje ili informacije igraju važnu ulogu kako nam ne bi izmakla ona spajanja koja utječu dramatično na tržište, no budući da e, je patent tek na početku korištenja, onda mi to ne prepoznajemo. Smatraju se da svi podaci imaju suštinsku vrijednost, ali još nema odgovarajućeg prometa i mi to ne prepoznajemo. Dakle, mi eh, tražimo od dionika da nam ukažu na to kako možemo postupiti. Dakle, s jedne strane e, trebaju bi oduzeća prijaviti to ili ne, a s druge strane e, trebamo imati dovoljno široku sliku kako bismo osigurali da e, tržišno natjecanje bude za sve, a ne samo da se vodi računa to o, starim nazorima poput jednostavnih mjerila profitabilnosti i prometa. Također, o tome treba obrazovati sve generacije. To je toliko važno e, jer i zato nam treba potpora odbora Ekon, jer kada zastupnici koje je zabrao narod podržavaju tržišno natjecanje i kulturu tržišnog natjecanja, naš je rad daleko učinkovitiji učinkoviti nego da je komisija sama u tome. Mi naravno nastojimo učiniti sve što je u našoj moći, no nije naš isključivi zadatak provoditi pravila, nego da i građani dožive konkurenciju jer malobrojni ponekad osjećaju posljedice konkurentnosti, a, većina ljudi zapravo nema koristi od toga. Dakle, zato mi postojimo da bismo osigurali pravedno tržišno natjecanje. Znam da ne razmišljaju svi svakoga dana o politici, niti svakoga tjedna, čak niti možda kada se održavaju izbori. No, oni su svakog dana u dodiru sa tržištem kada obavljaju kupovinu, kada vode svoje poduzeće, kada proizvode svoju robu, kada razmišljaju o tome hoće li dalje imati posao, kada se susreću s kolegama, tu su stalno u dodiru s tržištem. Dakle, ako im možemo pomoći da iskuse pravo tržišno natjecanje, onda ćemo i poboljšati njihove svakodnevne živote. To ne mora uvijek biti jamstvo uspjeha, ali barem e, neće se sve odvijati iza zatvorenih vrata, zakulisno, nego će onda oni najbolji dobiti priliku. I ako postignemo to, onda ćemo moći E, stalno obnavljati kulturu tržišnog natjecanja koja je doista na službu građanima. Hvala. Mislim da je ovo bilo doista zanimljiva razmjena gledišta i zanimljiv strukturirani dijalog i podržavam sve ono što ste rekli o važnosti tržišta i o ulozi u jačanju osjećaja građanstva u Europskoj uniji. I također ste nam dali mnogo materijala za dalje razmišljanje, što uključuje i to koji je najbolji način za nadoknadu državne pomoći. Dakle, tu je neizravno povezano i pitanje moralnog hazarda i tako dalje i to svakako iziskuje daljnja razmišljanja. Naravno, mi ćemo nastaviti održavati naše dijaloge. Hvala. Sada predajem predsjedanje Paolu Zimonu. I lapsus. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ein Blick auf die Uhr zeigt, wir Dragi kolege, kolegice, pogled na sat pokazuje da malo kasnimo i stoga, ako mi dopustite, ćemo sada odmah krenuti sa četvrtom točkom dnevnog reda. E, to odgovara temi od malo prije, to je godišnje izvješće o politici tržišnog natjecanja Europske unije. Imamo tu nacrte izvješća pred nama, kojeg nam je pripremio kolega Tibor Cani. Njemu ću sada odmah predati riječ i to na koliko minuta? Na pet minuta. Tibor, izvoli. Um, dear colleagues. Dragi kolege, mislim da imamo konsenzus oko toga da snažna, učinkovita politika tržišnog natjecanja Europske unije je uvijek bio kamen temeljac europskog projekta, tako da sam doista počašćen što sam izvjestitelj za ovaj dosije koji je očito od ključne važnosti za budućnost Europu i u globalnom smislu. Tržišna politika Europske unije je ključan instrument za funkcionalno unutrašnje tržište Europske unije. Politika tržišnog natjecanja također nas prečava da dođe do pretjerane koncentracije ekonomskih i financijskih snaga, ali isto tako da se snaž snize cijene, dobiju kvalitetni proizvodi, usluge te bolji izbor za potrošače. Potpuno sam siguran da ovaj dom jednoglasno smatra da bi politika tržišnog natjecanja trebala znatno doprinositi ključnim političkim prioritetima poput osnaživanja inovacija, kvalitetnih radnih mjesta, rasta investicija, zaštite potrošača te ponovno utjecanja na jedinstveno tržište, a osobito mi digitalno jedinstveno tržište i energetsku uniju. Kao što svi dobro znamo, ova tema je zapravo i mnogo šira, mm, ne, tako da se ne možemo na svaki baš aspekt usredotočiti u nacrtu izvješća, osobito kada govorimo o vremenskim ograničenjima koja su pred nama. Zbog toga ja sam se usredotočio na sedam glavnih tema u pokušaju sastavljanja našeg izvješća prvo integracija jedinstvenog tržišta. To se meni čini prioritetom i očito to je od ključne važnosti za sve. Mislim da je komisija načelno govoreći na dobrom putu, međutim potrebni su nam još daljnji koraci kako bi se ponovno, kako bi se snažilo jedinstveno tržište kroz fiskalnu uniju. Također, usredotočio sam se na digitalno jedinstveno tržište gdje bi e, komisija mora ambiciozne korake poduzeti kako bi uklanila prepreke online naticanju i tu e, zapravo e, naglašavam i aspekte ekonomije razmjera. Također moramo razmotriti i nedavne istrage što se tiče nekakvih e, praksi koje krše tržišno natjecanje, a izvješće se isto tako bavi i aspektima tržišnog natjecanja vezano uz nedavni razvoj događaja u sektoru telekomunikacija. Treće, istaknuo sam važnost dosljedne primjene pravila državne otpore. O tome smo imali već raspravu danas i istaknuo bih ovdje da komisija mora razjasniti pravila i postupke koje su primjenjivi na državnu pomoć u financijskom sektoru. Četvrto pitanje je pro postupci protiv trastova kartela i spajanja. I tu mislim da ne moram ništa posebno isticati s obzirom se radi poprilično tehničkim aspektima, ali valja ih spomenuti. Peta tema je pojedini sektorski aspekti poput unija energetska ili poljoprivredna prehrambena industrija koja se zapravo razlikuje od bilo kakvih drugih industrijskih područja. Šesta toma istaknu sam potrebu za učinkovitijim i bolje organiziranim e, nacionalnim tijelima za tržišno natjecanje. Zbog toga mogu reći da smatram da je decentralizirana provedba tržišta, politike, politike tržišnog natjecanja Europske unije nešto što je doista potrebno. I posljednje ključno područje naglašavam potrebu održavanja reguliranog strukturnog dijaloga između e, povjerenice zadužene za tržišno natjecanje i Europskog parlamenta, osobito našeg odbora Ekon te radne skupine o politici tržišnog natjecanja. To smatram da doista će pružiti pomoći članovima parlamenta i povjerenicima kako bi bolje surađivali i doista vjerujem da to se lijepo pokazuje u izvješću. Još jednom bih dakle zahvalio povjerenici na otvorenosti koje je pokazala Europskom parlamentu u svom dosadašnjem radu. Međutim, Europski parlament također bi trebao dobiti ovlasti suodlučivanja u polju politike tržišnog natjecanja te pozivamo da se sporazumi ugovori izmjene u tom smjeru. Dakle, ovo sve još možemo nadopuniti sa cijelim nizom aspekata. Ja ću to učiniti kroz svoje vlastite amandmane, a ono što od vas, kolega i svih zastupnika, također tražim da ulože svoje, svoj doprinos. Nadam se, predsjedniče, da ćemo imati plodnu suradnju sa izvjetiteljima u Sjeni i osobljem i da će to dovesti do kvalitetnih kompromisa s krajnjim ciljem, naravno, olakšavanja života građana i poslovne zajednice. Hvala. Hvala Tiber, Tibor. Izvjestitelji u smjeni imaju svaki po četiri minute. Urkhard Balc eh, prvim riječem. Hvala vam. Naš kolega Mančelo se ispričava što nije mogao biti ovdje. Nije uspio doći na vrijeme zbog drugih obveza. No, pozdravljam ovo izvješće o godišnjem izvješću politike tržišnog natjecanja i zahvaljuje izvjestitelji na njegovom radu. Svakako će se raditi o zanimljivom e, radu koji se e, temeljne na pozitivne osnovi. Slažemo se oko toga da politika tržišnog natjecanja Europske unije je uvijek bila vrlo važna, e, važna točka europskog projekta i su izvjestitelji također smatra da je vrlo velika važnost unutarnjeg tržišta, osobito što se tiče digitalnog jedinstvenog tržišta koji bi moglo stvoriti stotine tisuća novih radnih mjesta i snažno doprinijeti gospodarstvu te stvaranju energetske unije. E, svega nekolicina točaka na kojima ćemo morati raditi, primjerice ona posljednja točka koja se tiče integracije jedinstvenog tržišta, a naš izvjestitelj također e, se zalaže za jednake uvjete za sve. E, izvjestitelj se raduje suradnji sa svima i kao koordinator EPP-a e, ja bih rekao da se slažem sa time da je trenutno nacrt izvješća dobar temelj, dobra osnovica za budući rad, međutim moramo isto tako e, razmotriti vezu koje ovo izvješće uspostavlja između socijalnih pitanja i politike tržišnog natjecanja. Politika tržišnog natjecanja bavi se primjenom pravila kako bismo se pobrinuli da poslovne zajednice i subjekti se mogu na pošteno natjecati jedni s drugima. No, fiskalna unija nije u nadležnosti tog izvješća. Zbog toga je potrebno dalje razjasniti članak 14. koji se bavi financijskim uslugama, a postavlja se i pitanje koja je logika iza tog stavka. Hvala. Hvala lijepa Buhatu Balcu, sada za EKR Sandel Lunds. Hvala, hvala izvjestitelju na ovom nacrtu. Radi se o dobrom nacrtu, vrlo dobroj osnovici i kao klub mislim da ćemo moći podržati velik broj stavaka. A u današnji izjavi usredotočio bih se samo na 3-4 točke prije svega brine me u određenoj mjeri što će se ovo izvješće baviti pitanjem oporezivanja prilično detaljno. Slažem se u potpunosti da borba protiv konkurentnosti, fiskalna pomoć država je nešto je potrebno za održavanje jednakih uvjeta za sve unutarnjeg tržišta, ali potičem na to da imamo na umu da je oporezivanje nadležnost kompetencija država članica, pa bih molio izvestiti da se ipak bavi samo politikom tržišnog natjecanja. Ako članke 3 i 4 e, sam dobro protumačio, dakle tu bi se još moglo na ovu temu poraditi. Nadalje smatram da ćemo za cijelo moći surađivati na tu temu i dodati jedan element koji mi donekle nedostaje, a to je pitanje socijalnog dumpinga činjenice da su upući, upućeni radnici, dakle radnici upućeni na neko radno mjesto jeftiniji nego e, radnici iz pojedine države, a mi kao predstavnici naroda Europe i građana moramo se pozabaviti tim pitanjima, a ne pribjegavati protekcionizmu ili nekim pretjeranim mjerama. No sigurno sam da ćemo pronaći zajednički put. Također izvješće traži e, privremenu financijsku pomoć koja bi trebala biti smanjena ili u potpunosti ukinuta, ja se slažem da je to važno pitanje, možda bih čak ovdje išao i korak dalje i rekao da bismo to trebali činiti eksplicitnijim ako pogledamo Njemačku, Italiju i neke druge zemlje. Možemo vidjeti da e, vlade pokušavaju kršiti ta pravila o državnoj potpori, spašavaju se banke a građani zapravo trebaju e, spašavati tu bogate bankare i dioničare, što se čini nepošteno kao ekonomski ne pametno. Kao parlament također smatram da ovdje imamo važnu ulogu, no moramo poštivati neovisnost e, glavne uprave za tržišno natjecanje u provedbi politike tržišnog natjecanja i mislim da kao parlament bismo trebali sudjelovati u radu na okviru politike tržišnog natjecanja. Dakle, po meni ne bi bilo dobro javno e, prokazivati podjedne poduzeća u izvješću. Ja znam da tu imam manjinski stav, da blago kažem u parlamentu na tu temu, ali doista se radujem daljem radu na ovom dosijevu. Hvala. Hvala Sandra Luns, u ime kluba zastupnika ALDE, Ramon Lamosa. Ja, Hvala vam. Sa zadovoljstvom eh, sam se uključio u rad na ovo izvješće o tržišnom natjecanju, tako da budem svoju suradnju izvjestitelju gdje sam izvjestitelj 2013. Tako da bih predložio izvjestitelj da pokuša pronaći što je širu moguće e, podršku, jedan konsenzus, jer se radi o našem mišljenju, o neobvezujućem mišljenju, no ako dobijemo 500-600 članova koji će za to e, glasati, to je jedna jasna politička poruka koju dajemo Europskoj komisiji, dakle da se pozabavi konkretnim pitanjima i stavi naglasak na ono što parlament smatra da je važno ili da pokažemo koja su polja kojima bi se trebalo više pozabaviti. Naravno su imamo nekakve ideološke preference, no dijeli mišljenje Sandra Luna Kada govorimo o fiskalnim politikama, mislim da je danas to nadležnost država članica i mislim da nema potrebe taj suverenitet prenijeti na Brisel. Dakle, naravno, svi imamo neke dobre zamisli, no možda nije dobar trenutak za to. A ne slažem se sa Sanderom Lunsom e, u tome što sam ja za javno prokazivanje, moram reći da to počelo s mojim izvješćem 2013. kada smo javno prvi puta nekoga prozvali Google konkretno jer rasprava je tu bila poprilično zanimljiva i mislim korisna. Prošli četvrtak na planerno smo glasali o godišnjem izvješću o primjeni zakonodavstva Europske unije i sa 500 glasova točno smo pro imenovali neke zemlje na jugu Europe koje najslabije provode europsko zakonodavstvo. Tako da mislim da je dobro da neke zemlje bolje ili lošije rade. I tu dakle dijelim mišljenje izvjestitelja. Izvješće je također važno zbog toga što je europski projekt u pitanju iz cijelog niza razloga. Trenutna komisija zapravo daje najbolje od sebe. Jer multinacionalna poduzeća postaju sve veća i veća, globalnija, a nacionalno tijela za tržišno natjecanje su i dalje samo nacionalna. Tako da mislim da se radi o europskoj razini, glavnoj upravi za tržišno natjecanje, koja može na neki način suočiti se sa velikim multinacionalkama ondje gdje ne poštuju postojeća pravila. U travnju, podsjećam vas, kada je povjerenica Vestager pokrenula istragu protiv Google-a, Financial Bench je izjavio u svom članku pružio podršku povjerenici e, osuđujući loše prakse. Dakle, po nama e, moje mišljenje je da je ovo izvješće ove godine još važnije nego drugih, jer povjerenica za tržišno natjecanje vrlo dobar posao radi i to je jedno pozitivno lice koje mnogi građani vide e, u slučajevima kada multinacionalke ne plaćaju poreze ili zlopotrebljavaju dominantan tržišni položaj, kao što Google primjerice e, čini naspram mnogih europskih poduzeća. Dakle, mislim da je tu težak posao pred nama e, kako bismo uspjeli izraditi kvalitetno izvješće. Također zalažem se za to da damo više e, resursa i zaposlenika i financija ovoj glavnoj upravi, jer ako ima neiskorištenih resursa u drugim glavnim upravama, e, doista bismo trebali osnažiti ove, ovdje e, stratešku glavnu upravu kako bi se dobro borila protiv globalnih divova. I konačno što se, što se pojedinih članaka tiče, neću ulagati određene amandmane. Mislim da će biti potrebno poglavlja o pitanjima transporta. U nekim državama članicama imamo monopolističko ponašanje u sektoru transporta i mislim da možemo ovdje raditi na tu temu, tako da ja doista nudim svoju suradnju izvjestiteljima. Hvala. Hvala lijepa. Izvjestitelj u Sjeni Paloma Lopez u ime Gua nije tu. Umjesto njega će govoriti tko? Umjesto Paloma Lopez? Uh, Luke Flanagan the floor is yours. Eh, Flanagan. Ja sam izvjestitelj u Sjeni za mišljenje odbora za poljoprivredu Agri. Prije svega ovo je zanimljivo izvješće slažem se s određenim dijelom, s nekim stvarima ne. No cijelo pitanje tržišnog natjecanja se svodi na to je potrebna snažna potpora u parlamentu kako bi se nešto promijenilo. Ja podržavam da se nešto ozbiljno ovdje učini, jer mislim da je to područje na kojem bi države članice trebale blisko surađivati i usredotočiti se na njega. Jedan način da se e, pobrinimo da ne dobijemo podršku je ta cijela zamisao o fiskalnoj uniji. Možda je dobra zamisla, možda je loša, ali jedna stvar koja je jasna je da ljudi to ne žele, nisu tome skloni i to će ih, bojim se, odbiti. Ja bih teško glasao za nešto takvo također. Spomenuli ste i poljoprivredu u Irskoj. Ovo zanimljivo doba što se tiče tržišnog natjecanja u poljoprivredi kao i općenito, jer upravo smo dobili odluku Europske komisije i dva najveća proizvođača mesa su dobila odobrenje za spajanje. A najveća poljoprivredna organizacija IFE je izvješće sastavila koje jasno pokazuje da to neće biti dobro za poljoprivrednike niti za primjene proizvođače. No svejedno, to je prošlo, tako da povjerenje u Europsku uniju da će nešto učiniti po pitanju tržišnog natjecanja i činiti tržište konkurentnim, poštenijim, bojim se da nije na najvišoj rezini najoptimističnije situacija u Irskoj. Također u picu možete kupiti za 5 eura, u Dublinu za 12. Pitate se kakav utjecaj Europska unija zapravo ima na moju zemlju gdje je tu pošteno tržišno natjecanje. Ja i mnogi ljudi doista ne osjećaju da postoji stvarno tržište naticanje, a to je zapravo žila kucavica industrije rasta i nešto na tu temu doista moramo napraviti. Slažem se sa velikim dijelom izvješća, no mislim da bi pogrešno bilo, kao što je jedan ekonomist rekao, da kada se zlatite u jarak da ne trebate nastaviti po gasu izlatiti se još dublje, već da se pokušate vratiti na pravi put. Zastupnica se? U ime FDD-a hvala vam. Samo trenutak, jedna pogreška, prvo ime zelenih, Mihael Ramo, Raymond i onda vi. Mogu sam malo počekati. Hvala, hvala izvješću. Mislim da je nacrt dobar, dobro strukturiran i da možemo na temelju toga raditi. Osobito pozdravljam činjenicu što nije samo tehnički, već i politički ambiciozan. Nadalje, europski projekt se suočava sa problemom euroskepticizma i to je jedan od jedan od glavnih razloga za to je što se Europska unija smatra projektom za velika poduzeća. A ja u proteklim mjesecima nisam vidio da se ništa e, događa toliko snažno kao ova odluka o Apple-u da pokaže da ovo nije za velika poduzeća već za građane. Tako da mislim da imamo dužnost nastaviti raditi na tome, ustrati, tako da ja u potpunosti podržavam stavke 3 i 4. Čak bih išao dalje u njima. Dakle, pokušao bih pronaći snažniju političku formulaciju, više zahtjevnu i jednu koja traži veći e, razvoj tog. Dakle, trebamo tražiti veću suradnju u području suradnje u porezima, ulažit ću neke amandmane, u tom smjeru kao i neke vezano uz jedinstveno digitalno tržište. Već smo rekli, postoje određeni problemi s kojima se suočavamo. Komisija planira neke stvari koje će naštediti konkurentnosti, konkurenciji u tržištu telekomunikacija i medijima. Tako da bismo trebali pokušati dati i mišljenje parlamenta. Također podržavam osnaživanje ljudskih potencijala u tom području. Hvala. Hvala sada zastupnice Moštoh. Hvala još jednom gospodine predsjedavajući i gospodine izvjestitelju, dragi kolege. Ja sam načalno jako skeptična kada dobivamo prijedlog Europske komisije koje nam ona predstavlja. To se posebice tiče svih onih trendova za centralizacijom i e, primjerice karata za Interrail gospodina Webera. Ali e, tržišno natjecanje je nešto što je već dugo u nadležnosti Europske unije i ta politika je u potpunosti ispravna. Tu Europska komisija doista vrši jednu uslugu, a ono što radi protiv e, ilegalnih davanja državnih potpora je svakako nešto što mogu podupirati. Ovdje s ovim izvješćem se doduše ide u jednom drugom smjeru, osim e, politike tržišnog natjecanja se tu zapravo pokušava ta nadležnost još nadalje proširiti, a to se tiče i e, područja porezne politike, kao što su neki drugi kolege spomenuli, a to je nešto ne spada u to izvješće. U tom izvješću se govori da bi e, dionici na tržištu trebali plaćati pravedne poreze. Ne, oni bi trebali plaćati porezne stope koje su određene zakonom. To je nešto što nadgledaju nacionalni parlamenti i zapravo je nadležnost za poreznu politiku i tu dolazimo do same srži u nadležnosti država članica i to je nešto za, za što tražimo da tako i ostane. I sva ova razmišljanja o tom izvješću koji se tiču e, poreznog prava su potpuno na krivom mjestu. I ja to odbijam također i sve ono što se tiče e, harmonizacije poreznih sustava. Druga točka na koju se želimo svrnuti tiče se primjene pravila o državnoj potpori. Tu se u izvješću Europske komisije govori o tome da su državne potpore za talijanske banke ispravne. Ja smatram da je to velika pogreška i da je to velika opasnost i da je to nešto što bismo trebali prekinuti. U izvješću trebamo govoriti o tome i trebamo katat prestati pomoću državnih potpora spašavati banaka od e, propasti. I treća kratka točka. E, nedostaje mi referenca na ekonomiju dijeljenja. To je ono najinovativnije što imamo na europskoj i na nacionalnoj razini. A to se teško ograničava, e, često ograničava samo na nacionalno područje i e, na neki način se trenutno guši, a to je zapravo nešto gdje bi Europska unija mogla dosta toga napraviti i tu mi nedostaju izjave o tome u izvješću. Hvala lijepa. Danas ćemo zbog e, manjka vremena odustati od spontanog javljanja za riječ i zbog toga što ću odmah sada kolegi Šaniju predati riječ e, za završne riječi. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Hvala vam lijepa na ovim preliminarnim komentarima. Kako što se tiče eh, pohvala, tako i isticanja eventualnih nedostataka. Rado bih se osvrnuo na one točke vezane uz socijalni aspekt. Htio bih potvrditi i uvjeriti sve kolege da ja kao socijaldemokrat da sam u potpunosti otvoren e, bilo kakvim dobrim idejama o tome, dakle slobodno predložite sve što želite što se tiče socijalnih aspekata. Još jedna druga točka koju bi se htio dotaknuti je fiskalna unija. Mislim da je za sve od nas uvijek vrlo teško na početku, kada započnemo raditi na nekom dosijelu, evo osobno ja moram priznati da je za mene e, ono što me vodi, ono što stoji u ugovorima, a to je sve bliža unija. Dakle, uvijek si postavljam pitanje, hoće li ono što radimo sada doprinijeti sve e, bliže uniji ili samo pomalo bliže uniji ili uopće neće doprinijeti tome. Razumijem sve zabrinutosti i doista ja imam tu nekih poteškoća s time, ali ne možemo samo stalno govoriti da znamo da e, većina naših problema proizlazi iz toga što nemamo fiskalnu uniju, ali ne želimo fiskalnu uniju. Moja je namjera barem učiniti jedan korak prema tome. I opet, jedan od glavnih prioriteta u tom svemu, a to je nešto što me dosta zabinjuje, je jedinstveno tržište. Jedinstveno tržište je lijep projekt, ali nije još dovršen. Da, u redu, grubo rečeno je to već dosta razvijen sustav, ali nije dovršen. Još uvijek govorimo o e, dovršavanju unutarnjih tržišta. Mislim da ne moramo odmah stvoriti savršenu fiskalnu uniju, ali barem bismo trebali to imati kao cilj. Zadnja stvar. Gospodin predsjedavajući, neću, predsjedavajući neću duljiti. Gospodin Tremosa je spomenuo da stvaramo e, pravila za ekonomiju i da nam je za to potrebna velika većina. Vjerujte mi, to je nešto što ja želim. Ja bih htio što veću podršku za ovo izvješće. I na posljedku ono što bismo mi mogli pružiti europskom narodu je to da imamo jasnu regulativu o novim ekonomijama poput ekonomije dijeljenja jer je tu tržište e, mnogo već e, uznapredovalo ispred regulative. Mislim da su to područja koja su mnogo E, bliža građanima nego što mi to mislimo. To su za potrošače svakodnevni problemi, od koga naručiti, kako naručiti, koje će biti posljedice toga i tako dalje. Nove vrste poduzeća su nešto čemu bismo trebali posjetiti dosta pažnje. I svakako vam zahvaljujem na tome što ste spremni to učiniti. Dragi kolege, dragi prijatelji, ja se veselim E, budućem poslu i tome što ćemo napraviti, nadam se, dobru političku nadjecanje. Hvala vam. Sljedeći tjedan u srijedu imamo rok za podnošenje amandmana 19.10. a zatim 28. E, studenog imamo razmatranje amandmana. 5. prosinca ćemo glasati u odboru Ekon i onda ako sve bude u redu, onda ćemo o ovome glasati u veljači 2017. godine na plenarnoj sjednici. Skoro sam rekao 2016. ali zapravo je 2016. skoro pa prošla. Sljedeća točka na dnevnom redu je točka broj 5. To je razmatranje amandmana o uspostavi programa Unije za podupiranje posebnih aktivnosti u području finanskog izvještavanja i revizije za razdoblje 2014. do 2020. Izvjestitelj je kolega iz EPP-a, gospodin Stolojan. Izvolite, imate tri minute. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Želim vas samo podsjetiti na to da ovo izvješće zbog toga što kada smo usvojili e, financijski okvir za 2014. do 2020. i kada smo rekli da ćemo sufinancirati te organizacije koje su povezane sa međunarodnim standardima za financijsko izvještavanje, a to je zaklada e, IFRS-a, zatim EFRAG, to je, oni su tehnički savjetodavci e, europskim institucijama, posebice Europskoj komisiji, vezano uz sva pitanja o e, IFRS-u, a imamo tu i POB, oni se tiču revidiranja i etičkih načela za nadzor i odobrili smo za EFRAG financiranje samo za prve tri godine, dakle za razdoblje 2014. do 2017. godine. I uzimali smo u obzir da prema između Majstada gdje imamo e, prijedlog o tome kako da se e, poboljša rad EFRAGA, da smo dakle usvojili to financiranje samo na tri godine Rekli smo da želimo imati određenu težinu prema EFRAG-u da e, se u svoje smjernice izvješća Majstad. EFRAG je usvojilo većinu preporuka. Imamo izvješće Europske komisije o tome. Ono što EFRAG nije mogao provesti su neke preporuke koje ne ovise samo o EFRAG-u, poput sustavi financiranja EFRAG-a, primjerice putem doprinosa od država članica. I zbog toga je u redu produžiti ili poduprijeti e, prijedlog komisije gdje se preporučuje da se produži financiranje EFRAGA na iduće četiri godine, dakle za godinu 2017. do 2020. Imamo amandmane Raspravili smo o tim amandmanima već sa kolegama koji su ih podnijeli. Složili smo se oko većine amandmana. Naravno nismo se mogli složiti s onim amandmanima s kojima se traži da se prekine financiranje EFRAGA. Imamo dva amandmana e, koje su podnijeli naši kolege koje bih vam htio predstaviti gdje imamo ponešto kontroverzno pitanje, e, barem s mojeg gledišta i sa gledišta pravne službe imamo amandman gospođe Berez i želim zahvaliti gospođi Berez na e, suradnji na ovom dosijelu. Ona je preporučila da godišnje izvješće koje Europska komisija upućuje vijeću i Europskom parlamentu vezano uz aktivnosti e, ovih organizacija na području međunarodnih računovodstvenih standarda da to godišnje izvješće moraju odobriti Europski parlament i vijeće. No, e, pravna služba ne podupire taj argument i mislim da je to ispravno. Postoji još jedan drugi amandman e, gospodina Gigolda. On je predložio da bi te organizacije trebale izdavati godišnje izvješće o aktivnostima. Moje mišljenje je da je to posao Europske komisije. Europska komisija je ta koja je zadužena za implementiranje financijskog programa za razvoj 2014. do 2020. i Europska komisija bi trebala urediti sve odnose s tim organizacijama e, koje dakle dobivaju financijska sredstva iz europskog proračuna to su jedna, dva madmana s kojima imamo nekih problema, barem kada se mene tiče, a naravno, kao što znate, sada imamo tim e, članova iz odbora Ekona koji se bavi pitanjem međunarodnih računovodstvenih standarda e, i to na zadnjem sastanku u u smo rekli da nakon što izglasamo ovo izvješće u odboru Ekon, a glasat ćemo i o tome da se započne s trilozima, ali prije nego što započnemo s trilozima imat ćemo još jedan e, dodatni sastanak sa Europskom komisijom i sa EFRAGom. Hvala vam. Hvala vam na tom uvodu, a sada je u sjeni po dvije minute. Molim vas kao prvo Pervonš peres u ime socijaldemokrata. Dobro, dvije minute to je malo za EFRAG i za ovo izvješće gospodina Solena, kojem želim zahvaliti e, radi duha suradnje. On je rekao ono najosnovnije što se tiče amandmana broj 22. To je moj amandman e, koji e, nosi sa sobom jedan, pravni problem, dakle to se tiče Efraga. To pravno mišljenje pomalo originalno, ali zapravo se tu radi o političkom pitanju. Veza između Europskog parlamenta i način um, na koji Europski parlament može raditi sa Efragom treba ojačati želim se osvrnuti na ono zadnje što je spomenuo gospodin Stolaran, zato što je to ono najvažnije. U ovom izvješću Europski parlament po prvi put, budući da postoji za to pravna osnova, si daje alate s kojima može nadgledati ono što se doista događa na razini EFRAGA i po pitanju e, međunarodnih računovodstvenih standarda. Kako bi to doista radilo, moramo pregovarati s EFRAGom i s komisijom prije nego što prijeđemo na pregovore u okviru triloga. Gospodin Stolan je to spomenuo. Ne radi se o tome da imamo samo sastanak, već da dobimo e, ozbiljne obveze koje ćemo u službenim dopisima zapisati e, od strane EFRAGA što se tiče onih točaka e, koje, su nam važne i što se tiče proširenog javnog dobra. Tu je Europski parlament pridruženi e, donositelj odluka, dakle kada se radi o svemu onome što tražimo od EFRAG-a. Neću sada ponoviti što sve tražimo, o tome ćemo glasati sutra, ali ako hoćemo da dođe do promjene u upravljenu i da se uzme u obzir izveće meštata, onda moramo, e, to je hitno, pregovarati prvo ovako prije nego što krenemo u pregovore u okviru triloga. Hvala lijepa gospođo Pervonš Beres, e, gospodin Luns je sljedeći. Hvala vam. Kao prvo ispričavam se u ime izvjestitelja u Sjeni eh, iz kluba EKR-a. On je odsutan danas i zamolio me da govorim u njegovo ime i u ime kluba zastupnika EKR-a. Kao prvo bih htio reći da EKR priznaje eh, praktičnu potrebu eh, za postojanje EFRAGA kao privatnog tijela. Mi ne želimo da se prekine financiranje EFRAGA, niti želimo da se EFRAG pretvori u javno tijelo. Osim toga, isto tako priznajemo da je došlo do poboljšanja Eh, od prošlih pregovora iz 2014. godine o financiranju. Većina promjena, a izvješće Majštatko već spomenuto sada je provedeno i možemo vidjeti da imamo sada poboljšanu strukturu i da imamo povećanu transparentnost. Pozdravljamo eh, ono što je rekao gospodin Gozes u sastanku odbora Ekon kada se kandidirao gdje je rekao da EFRAG neće biti taoc e, prošlih praksi. Isto tako je rekao da želi bliži odnos e, između tijela kojim sad predsjedava i ovog odbora. Isto tako e, IFRS zaklada također dobiva financiranje Europske unije i također ne želi biti, taocem e, zbog prethodnih praksi i zbog toga smo mi podnijeli ovakve amandmane. E, kraće razdoblje financiranja koje je dano EFRAG-u naspram prethodnog razdoblja mislimo da je po nama jedan sastavni dio e, koji je dovelo do reforme EFRAG-a, što je dovelo do veće kontrole i većeg nadzora, što nismo imali prije i da je to isto tako ponovno oživjelo raspravu e, o računovodstvenim standardima. Tako da bismo mi kao klub zastupnika ekr htjeli zadržati taj po nama zdravi pritisak e, na EFRAG-u i mislimo da je to i najučinkovitiji način da se pobrinemo da se sve odvija po redu. Hvala. Hvala. E, zatim imamo kolegicu, zastupnicu Van Jugenhusen. Hvala vam, mogu biti kratka, želim zahvaliti izvjestitelju e, Stolijanu i svim izvestiteljima u Sijeni na njihovom doprinosu i na velogodnoj suradnji. Gospodin Stolijan je po mojem mišljenju napravio dobro izvješće koje možemo poduprijeti. Također se slažemo da ne bismo trebali poduprijeti one amandmane gdje se traži prestanak sufinanciranja EFRAGA i slažemo se sa svim prethodnim govornicima po pitanju toga. Mi se sad nalazimo na dobrom putu s EFRAGom, sa novim predsjednikom EFRAGa, sa ovom odlučnošću da se provedu e, sve preporuke iz izvješća e, posebnih e, savjetnika i da imamo bolju strukturu upravljanja u tim institucijama. Kada govorimo o pravnom mišljenju o amandmanu broj 22, problem sa pravnim mišljenjem je taj što ćete uvijek moći dobiti jedno mišljenje koje je za, a drugo mišljenje koje je protiv. Ali u međuvremenu mislim da bih ja izizirala na ovom pitanju povjerenja prema Efragu i mislim da ne moramo da dakle ne moramo to podupriti bilo bi dobro kada bismo to mogli učiniti, ali kada i ne bismo, mislim da to neće biti veliki problem. Mislim da je važno da sada EFRAG obavi ove preostale zadatke, da preuzme one odgovornosti koje smo EFRAG-u dali uh, iz naše rezolucije 7. lipnja i vrlo mi je drago što se svi slažemo oko mojeg amandmana da bi dakle ti zadaci i te odgovornosti trebale biti e, kontrolirane i da bismo ih trebali nadzirati. Što se tiče financiranja, mislim da e, dobar rad efrag ovisi o tome da zadrži ta financijska sredstva ali e, mislim da ovo trogodišnje razdoblje neće biti odlučujući argument za nas. Imamo povjerenje u njih, vjerujemo da će preuzeti naše preporuke, ali slažem se s gospođom Beres kada kaže da bismo prije triloga trebali jasno reći da želimo dobiti određene, određene obećanja od EFRAGA i od Europske komisije po pitanju toga da se oni slažu s nama oko ovih novih preporuka. Hvala. Hvala Kora. Miguel Bjegas u ime zastupnika GUE. Ali Miguel Bjegas nije ovdje da evo, nemamo niti ovdje Aldija, niti Miguel Bjegasa, nego imamo Fabio Demasija, e, i GUE. Ja zamjenjujem Miguela koji je danas u Kini, on se ispričava. Kao prvo zahvala gospodinu Stolojanu eh, na usajnom trudu, eh, da se EFRAG reformira. Mi se slažemo s ISM kada kaže da bi godišnje izvješće o EFRAG-u se trebalo vezati provedbe i e, nastavka onih preporuka koje smo mi iznijeli u rezoluciji od 7. lipnja 2016. godine što se tiče međunarodnih računovodstvenih standarda. Ali, nevisno o tome što je za nas najvažnije, važno je da to privatno tijelo postane javnom tijelu, budući da su računovodstveni standardi javno dobro i mi svi znamo da e, računovođe mogu biti e, kad kad vrlo kreativni i da mogu igrati e, i određenu ulogu kada dođe do pada u gospodarstvu, a i što se tiče oporezivanja i izvješćivanja po državama, je to isto tako vrlo važno. Jedan od zadataka IFRAG-a je da savjetuje Europsku komisiju vezanu s to koriste li se e, najnoviji računovodstveni standardi za e, računovodstvo u Europskoj uniji. Mi mislimo da iz toga proizlazi sukob interesa i da veća transparentnost neće biti dovoljna da efekt prestane e, zastupati interese financijskih institucija. I kada vidimo da barem da financiramo tu, eh, to tijelo, onda mislimo trebali imati i veću mogućnost nadzora nad tim tijelom. A Europska komisija ima i s tim u jedan prijedlog da se dakle, da se dakle dugoročno gledano to privatno tijelo pretvori u javno tijelo. Hvala. Sven Gigoldu u ime zelenih bi trebao govoriti, ali on nije tu, niti ga itko niti ga nitko danas zamjenjuje i stoga gospođa Van Štorh u ime FDD-a. Gospodine predsjedavajući, uvaženi izvjestitelju, dragi kolege. Ja sam podnio amandman, jedan amandman kojeg e, smo već više puta ovdje čuli i ja ga želim sad obrazložiti. I ja sam za to da ne izdvajamo e, u budućnosti dalje financijska sredstva za EFRAG, nego da e, to sada ukinemo i želim to obrazložiti. Računovodstveni standardi tiču se razvoja i situacije poduzeća i e, njene odgovornosti za korištenje financijskih sredstva, a to trebamo diferencirati već prema raznim tijelima. Kao prvo e, imamo razliku u tome kako e, poduzeće izvješćuje svoje, svoje vjerovnike, svoje dionike, a to trebamo prepustiti samim poduzećima. Samo poduzeće zna najbolje kakve informacije trebaju vjerovnici i to trebaju sami urediti i e, nijedna vlada se ne bi trebala u to uplitati. Osim toga, u financijskoj krizi smo imali prilike vidjeti što se događa kada svi e, polažu račune prema istim računovodstvenim standardima. Naime, e, to može samo u sebi već sadržavati jedan sistemski rizik. Ako sva poduzeća, sve industrije polažu račune prema istim pravilima, onda to samo po sebi već sadrži sistemski rizik. To smo vidjeli. Neovisno o tome za koji model se na kraju odlučimo, E, putem tog ujednačavanja uvijek doprinosimo stvaranju tog sistemskog rizika, što je vrlo opasno. Kao drugo, e, polaganje računa zahtjeva poreznu transparentnost, a tu mislimo da bismo se trebali zalagati za e, poreznu transparentnost i polaganje računa po pitanju poreza na nacionalnoj razini, što bi trebalo biti neovisno od polaganja računa za kapitalna tržišta. Informacije s kapitalnih tržišta ne bismo trebali koristiti, to je zloupotrebljavati u svrhu, u svrhu uh, poreznih pravila. Kapitalna tržišta se uh, temelje na potpuno drugačijim informacijama od poreznih uprava. A uh, EFRAG je tijelo koje ne bismo trebali poduprijeti zato što se tu radi o preplitanju javnih i privatnih dijelova, a to ne bismo trebali podržati. Gospođa Kapel nije tu, imali nekog drugog u mene, nf Ne, onda ću vratiti sada riječ e, izvjestitelju uh, e, radi sažetka. Hvala. Nemam više što dodati onome što sam rekao na početku. Vrlo dobro sam upoznat sa stavljalištima izvjestitelja u Sijeni i sada nastojimo se sporazumjeti oko onoga što ćemo učiniti kada smo zatražili sastanak sa EFRAGom e, i Europskom e, komisijom, dakle to ćemo prije usaglasiti i onda pristupiti trijalogu. U redu. Sutra na odboru Ekon, nakon glasovanja, e, ćemo proslijediti ovo izvješće na plenarnom Točka broj 6 dnevnog reda, godišnje izvješće Europske središte banke za 2015. godinu. Riječ ima gospodin Ramon Tremosa i u ime Aldea na pet minuta. Izvolite. Hvala. Poštovani kolege, Ja sam autor ovog izvješća i želim zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na njihovoj pomoći i na spremnosti na postizanju kompromisa tijekom posljednjih tjedana. Evo, unutar jedne minute reći ću samo dvije stvari. E, kompromisi imaju dvojaki cilj. Prvo, poduprijeti Marija Dragija i njegovu politiku u trenutku velike političke nesigurnosti. Važno je više nego ikad pokazati da ga ovaj dom podupire i pokazati tržištu da politika Europske središnje banke je doista pogodna. I drugo je izražavanje nekih zabrinutosti i također ukazivanje na nekih, neke mogućnosti poboljšanja. Kada je riječ o kvantitativnom popuštanju, mi smatramo da bi ono trebalo biti usmjerenije na investicije sa europskom dodatnom vrijednošću i sekuritizirane zajmove malim i srednjim poduzećima. Kada je riječ o negativnim stopama, tu smo još stroži, no iako je to sada nužna politika, ona ne smije predugo trajati. Nastojali smo postići kompromise i ostvariti što širu potporu u ovom ključnom trenutku. I bilo bi dobro kada bismo imali što širu potporu, što više političkih obitelji u ovom trenutku. Kada je riječ o amandmanima, ja sam nastojao ostaviti plusu za sve one za koje smatram da su tehnički smisleni. U svakom slučaju imate glasački popis 24 sata za neke dodatne rasprave o pojedinim amandmanima. Dakle, sada nije trenutak odmaknuti se i ne pružiti potporu. Ovime ćemo uspjeti odaslati političku poruku. Ako ne bude vijesti u novinama o ovom izvješću, to će biti dobar znak. Po prvi put u šest godina, e, ako se odbaci ovo izvješće, to će značiti da ne podupiramo politiku SDA. Hvala. Dajem sada riječ na dvije minute izvjestiteljima u sjeni riječima Tomas Vanu ime Pučana. Hvala. Htio sam zahvaliti Ramonu i drugim izvjestiteljima o Imali smo niz sastanaka, pošli smo sa suprotstavljenih stajališta, ali smo se uskladili. To je bilo doista važno. Naznačili smo pozitivne elemente, odnosno put kojim je krenuo Dragi je opravdan na europskoj razini i mi smo to od uvijek ponavljali. ali ukazivali smo uvijek i na neke nekonvencionalne rizike u smislu otkupa recimo imovine poduzeća i tu smo uputili brojne kritike, a s druge strane u nekim područjima smo usaglasili i suprostavljena stajališta s kolegama. Dakle, kao što sam rekao, na početku je to bio slučaj. No, uz to treba reći da smo se uskladili i po jednom drugom pitanju, odnosno zemlje članice trebaju i dalje provoditi strukturne reforme u vlastitom interesu i postoje različita tumačenja toga na samom početku, no svi priznaju nužnost e, strukturnih reformi u cilju konsolidacije javnih financija. I, naravno, meni cijena nije jedan od e, mnogih ciljeva, nego zajednički cilj koji svi podržavamo. Kada je riječ o niskim kamatnim stopama, još jednom podsjećam da imamo negativne posljedice na privatnu štednju i na mirovinske fondove i u drugim odborima smo se pozabavili ovim pitanjima. Naše su kritike bile potpuno opravdane u tom smislu. Dakle, osim tri ili četiri amandmana, dakle, u ime Pučana mogu reći da podržavamo konačan ishod, a Sada molim kolege da podržavu zajedničko izvješće koje ima i jasna stajališta. Dakle, doista smo nastojali što više se približiti. Hvala. U ime Kajra Luke. Evo, stigli se upravo u pravom trenutku. Dakle, bio sam iznenađen što ste stigli jer e, sam mu rekli da vas niti nema i da vas niko ne zamjenjuje. Dakle, sada sam se već spremio dati e, riječ kolegi iz SID-a, gospodin Jonas Fernandez. Hvala. Na početku želim zahvaliti kolegi Tremosi i Varsels u posljednjih nekoliko tjedana i ostali izvjestitelji iz drugih klubova, Tomas Mann eh, i drugi, smo ostvarili dobru suradnju. Već je pozalazišni dokument eh, išao u dobrom pravcu, svi smo uložili amandmane nastojeći to približiti stajalištima našeg kluba. Sada imamo čitav niz kompromisa. U većini kojih e, vidimo da je došlo do razumnog usuglašavanja stajališta. Međutim, i dalje postoje neke razlike, to valja naglasiti a to su razlike koje još možemo izgladiti kako bismo sutra imali što širu potporu tijekom glasovanja. Tu konkretno mislim na kompromis 8. u kojem koji je takav da jednostavno socijalisti ne mogu njime biti zadovoljni. Da, klubovi se nastojali tu postići sporazum, no postoji još prostora za poboljšanje u nekim rečenicama kompromisa. No, ne želimo time izmijeniti suštinu onoga što se želi reći, no ipak te određene izmjene u formulaciji će nam omogućiti postizanje što šireg sporazuma. Dakle, neću sada ulaziti u politički meritum izvješća. No, ipak mislim da mogu reći da ovo izvješće podržava politiku Europske središnje banke i određuje određena poboljšanja. No, još uvijek podsjećamo da imamo vremena poboljšati kompromis osam kako bismo svi mogli za to glasovati. Nadam se da će izvjestitelji i drugi izvjestitelji u sjednice složiti sa mnom. Dakle, tražimo samo da se dorade neke sitnice. I nadam se da ćemo ovaj predmet zaključiti za nekoliko sati. Hvala. Sada ben Duke u e Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem i izvjestitelju na izvješću kojeg ja smatram uh, u mnogim dijelima vrlo dobrim, uh, E, koji se temelji na činjenicama i koji je vrlo diferenciran prema politici Europske središnje banke. Za nas, za EKR, je isto tako stvar takva da možemo podržati većinu amandmana. Naravno da po nekim točkama se naša mišljenja kad kad razlikuju, ali sve u svemu nam je vrlo drago da su problemi koji se tiču politike Europske središnje banke tu obuhvaćeni na vrlo e, razuman e, način. Tu se, tu se govori i o posljedicama negativnih kamatnih stopa. To je nešto što e, se vrlo kritički obrađuje u izvješću, a i spoj između vrlo niskih ili negativnih kamatnih stopa i spremnosti za provođenje strukturnih reforme, Mislim da se to na prikladan način naglašava i to nas pozitivno iznenađuje te zahvaljujemo izričito izvjestitelju. Ipak, e, razilazimo se u mišljenjima kada se radi o mandatu Europske središnje banke, o pitanju treba li ta jako ekspanzivna e, monetarna politika i način na koji se ekspanzivna monetarna politika e, koristi putem primjerice TLTRO ili drugim operacijama dakle, odgovarali to mandatu Europske središnje banke? Po našem mišljenju ne i zbog toga se tu ne slažemo s ovim formulacijama, a isto tako što se tiče bankovne unije i tu smo mnogo kritični prema tome nego što je stav u samom izvješću, što će vjerojatno dovesti do toga da nećemo poduprijeti izvješće, ali da nećemo niti glasati protiv izvješća. Hvala lijepo ime Gua, Fabio De Hvala. I s naše strane želimo zahvaliti Ramonu. On je se doista jako potrudio e, prilikom rada na ovom izvješću, e, to znamo, a bili smo isto tako pozitivno iznenađeni kada smo vidjeli prvi nacrt kojeg je izradio. Imamo malo veće probleme sa predloženim kompromisima amandmanima. Mi Želimo da Europska središnja banka ima visoki stupanj slobode kako bi napravila ono što je potrebno kako bi ispunila svoj cilj, a to je stabilnost cijena. Zato što Europska središnja banka već godinama ne uspijeva zadržati e, stopu inflacije na željenoj e, razini, zato što imamo e, deflaciju i e, onda je stopa niža. Ali mi e, smatramo da su uzroci tome drugačiji. Naša analiza je drugačija. Mi mislimo da je ispravno da dolazi do neželjenih posljedica zbog različitih financijskih operacija i mi smatramo da se to dobro obrađuje u izvješću. Ali mislimo da je politika štednja tu za to odgovorna, za to da primjerice ne funkcionira dobro monetarna politika u nekim državama. Ne smatramo da postoji nelikvidnost, nego slaba potražnja i zbog toga smo kritični prema pitanju sekuritizacije za male i srednje poduzeća i mislimo da se o tome nedovoljno govori, o toj politici štednje, da se i dalje traže strukturne reforme, a mi smatramo da su strukturne reforme upravo te koje su i doprinijele tome da se Europska središnja banka sada nalazi u toj e, situaciji kao i e, izvozni e, suficiti Njemačke. A spomenuto je pitanje razina cijena, razina plaće. Isto tako uključivanje Europske središnje banke u provođenju politike štednje. Mi mislimo da je to nešto jako negativno i zbog toga se sada ovo izvješće zapravo odmaknulo od onoga što bismo mi mogli poduprijeti. Hvala lijepa. Hvala Fabio u ime zelenih. E, gospodin Utasun. Um, <clears throat> Hvala. Prvo želim zahvaliti kolegi Ramonu na tome što nas je uključio u svoj rad, mene i većinu klubova. Mislim da je podnio na razmatranje dobar prvi nacrt i uspjeli smo raditi vrlo uspješno s njime. U izvješću se naglašava jasna potpora nekim nekonvencionalnim mjerama monetarne politike i slažem se s izvjestiteljima o tome da je to jasan znak koji treba poslati parlament. S druge strane, kao što Ramon zna, nije mi drago povezivanje pitanja tih nekonvencionalnih mjera sa strukturnim uvjetima i njihovim preduvjetima i također sa unutarnjom politikom devalvacije, a to je povezano sa kompromisom o jer on, kao što je rečeno prije, to predstavlja najveći problem mojem klubu. Tu se spominje neadekvatnost nekih od tih mjera i želim zahvaliti izvjestitelju na tome što je to uvrstio, to je pozitivno. Kada je riječ e, o programu otkupa. Mislim da možemo biti malo sroži u kritikama. Dakle, moj klub smatra da ESB je implicite subvencije velikim korporacijama i to treba ispraviti. Mislim da ovaj stavak se može poboljšati i na kraju želim još naglasiti da kada je riječ o kompromisu KVE, tu izvjestitelj naglašava neovisnost SBA, no mi ćemo uložiti vlastiti amandman o tome i bilo bi dobro da se upravno vijeće SBA zamoli da se ne plete u područja koja nisu u njihove nadležnosti. Dakle, to bi možda bolje uravnotežilo izvješće, no u svakom slučaju ovo izvješće je u redu i e, možete očekivati od nas da nećemo odbaciti ovo izvješće. Hvala. Ja želim zahvaliti Ramonu na odrađenom poslu. Razgovarali smo sa kolegama u klubu i nažalost brojne aspekte izvješća ne možemo podržati. Prvo je tu problem zajedničke monetarne politike. Sve dok u nekom izvješću ne bude jasno stajalo da sama jedna monetarna politika ne odgovara različitih 28 zemalja koje imaju različite inflacijske kamatne stope. Mi nećemo moći podržati ništa. Osim toga, naročito se traže strukturne reforme kao potpora ove politice. One idu u samo jednom pravcu, a to je pad vrijednosti plaća. Zbog toga mi ne možemo podržati ovo izvješće. Nadalje, tu postoje i razni drugi stavci o kojima se ne govori i dakle da nema nikakve kritike na račune SSM-a, SRM-a. Dakle, danas smo vidjeli na Financial Timesu jedno izvješće o Deutsche Banci koja je navodno dobila malu pomoć OSB-a u obračunavanju jedne operacije vrijedne 4 milijarde. A upravo zbog SSM-a i SRM-a imamo različite sukobe interesa i netransparentnost. Bilo bi lijepo kada bi to stajalo u ovom izvješću. Tu se također spominje i ne demokratska nelegitimnost trojke uslijed e, prošlogodišnjih događanja u Grčkoj. Dakle, iz ovih navedenih razloga i drugih razloga koje sada neću navoditi, zato jer e, mi kao klub o tome često govorimo u odboru Ekon, e, mi ne možemo podržati ovo izvješće. Hvala Marko za NF Georg Thomas. Hvala. U ime kluba moramo reći da je kolega Tremosa usvojio neke od kritičkih promišljenja i tu nam je izašao u susret. No, U izvješću se navodi da je Dragi ostao u okvirima svojeg mandata. No, tu bi trebalo istaknuti i elemente koji su recimo u stavku petom u kojem se upravo govori o demografskoj strukturi, nadam se da se tu ne spominje imigracijska politika Europske unije. I u sažetku ono što je kolega Tremosa htio reći su upravo mogući rizici politike koja se provodi u ovom trenutku. Dakle, u sažetku vrlo jasno i odražava ono što tvrdi parlament, a to je da je dragi mandat izložen sve većim problemima. Ovo izvješće Mm, bi svakako trebalo odraziti to da je parlament usvojio kritike upućene na račune SBA. Mi smo uložili amandmane recimo na stavak osmi, odnosno e, produljenje politike niskih kamatnih stopa. A osim toga, suzdržat ćemo se jer smatramo da je ovo u najmanju ruku prihvatljivo izvješće. Hvala. Sada vraćam e, riječ izvjestitelju za sažetak. Okay, thank you very much. Um... Hvala. Hvala svima na komentarima. Spreman sam e, raspraviti o tome večeras i sutra ujutro, ali ne i do posljednjeg časa. Ja sam e, bio izvjestitelj za ovo pitanje 2012. godine i tu imam iskustvo, a budući da sam i socijalist, prijatelji se dakle da ćemo glasovati protiv. Ja sam rekao kako glasujete kako želite. No, na kraju krajeva izvjestitelj nije bio glasovao kluba zato jer su brojni članovi glasovali poimenično. Ne, ne preporučajemo ovakvo postupanje. Dakle, ja sam spreman na tome raditi večeras i sutra i jutro, ali do 12 sati trebamo imati sporazum. Evo, ja sam u ovom domu već sedam godina i radio sam na brojnim izvješćima. Gospodine Luke, nedostajali ste nam na sastancima izvjestitelja o i ja sam isto akademik, imam doktorat iz monetarne ekonomike i bio sam u Bundesbanci u, sa Jensom Weidmanom i imali smo dobro razvijeno mišljenja o svoje vrijeme i imam tu i radove koje sam objavio na engleskom o monetarnoj politici. Dakle, mogli bismo imati lijep raspravu o područjima monetarne politike. E, rekli ste da ćete se suzdržati. Dobro, u redu, hvala. U tom slučaju, učinilo mi se da ste rekli da ćete glasovati protiv. Dakle, kada vidim brojke, krajnja ljevica, krajnja desnica, euroskeptici i kažem, a, EKR glasuje protiv, a ostali se suzdržavaju i peru ruke od toga, onda kada sam to vidio sam pomislio da nećemo imati dovoljno glasova za, a mi želimo biti glas stabilnosti, ali ne i nestabilnosti. Ne želimo reći da se tu odbacuje politika Marija Dragija. Dakle, hvala lijepa, ispričavam se. Dakle, mislim da trebamo u ovom trenutku biti korisni, a ne prepreka. Kada sam izradio početni nacrt, to je bila moja vizija, Naravno, kada trebate raditi na kompromisima sa različitim klubovima, trebate dati ustupke jer želite da što više ljudi pristane uz vas. Naravno, želite i u to uvući najveće klubove, socijaliste poučane i svi su ostali dobrodošli. No teško je naći preciznu formulaciju i točno ono što želite reći. Dakle, imate moj broj mobitela, mail adresu i nadam se da ćemo sutra vidjeti veliku potporu. Naravno, izvješće nije savršeno a Europska središnja banka je svakako najvažnija europska institucija u ovom trenutku i ne smijemo potkopavati njezinu vjerodostojnost, naročito s obzirom na ono što se događa na tržištu i što pratimo i u ovom domu. Eh, Hvala ti lijepo Ramone. Nakon sutrašnjeg glasanja na odboru Ekon ćemo na plenarnoj sjednici, eh, na posebnoj sjednici u eh, studenom glasati o ovome i to će biti jako posebno što će sam gospodin Dragi biti prisutan tada. Hvala svim dragim kolegama i kolegicama što ste bili toliko disciplinirani, što smo uspjeli sada nadoknaditi ono 20-minutno e, kašnjenje e, nakon te točke dnevnog reda. Čak sada stojimo tako dobro po pitanju vremena da izvjestitelj za sljedeću točku nije još pristigao. Gospodin Lamberts još nije ovdje u dvorani da pitam osoblje zelenih, hoće li on doći na sastanak? Je li itko ovdje iz kluba zastupnika zelenih? On pristiže u redu, onda prekidamo sada sjednicu na tri minute i zatim ćemo nastaviti sa sastankom čim gospodin Lambec e, dođe. Hvala lijepa. Ich zurück. Er ist da. <laughs> Povlačim sve ovo, on je ovdje. Wunderbar. Dann darf ich in der Tagesordnungspunkt. Izvrsno, onda imamo točku dnevnog reda broj 7. Uspostava programa Unije za potporu određenih aktivnosti kojima se jača absorbanje potrošača i drugih krajnjih korisnika financijskih usluga u donošenju politika Unije u području financijskih usluga za razdoblje 2017. do 2020. godine. Tu se radi o prvoj razmjeni gledišta. Izvjestitelj je Filip Lamberts e, iz Zelenih. E, Njemu predajem kao prvom riječ na pet minuta. Izvolite. Hvala vam. Mislim da su svi samo čekali na rubovima stolca ovu raspravu. Hvala vam dakle što ste u velikom broju prisutni. I da ćete ostati kako god ishod bio. Znate dakle da sada radi o proračunskim stavkama, odnosno troškovima Europske unije koje se bave boveljim financiranjem. Mislim da postoji široka koalicija zastupnika koji vide korist e, organizacija poput Union Voća i mislim da je na mjestu da ih nastavimo financirati. Mislim da možda da vam se čini čudnim da zakonodavci e, financiraju ovakve organizacije, no zapravo imamo popriličan broj organizacija, primjerice sindikatima potrošača i sličnim grupacijama, tako da imamo jednu koja se bave računovodstvenim standardima. Što se nas tiče, gdje bismo imali pojednostavljeni postupak i bez amandmana nastavili s radom, Zna da surađujemo na ovome s imkom. Dakle, željeli bismo biti što je brži moguće predloženi okvir je sljedeći prava razmjena stajališta danas, izlaganje nacrta izvješća na ekonu krajem 11. mjeseca. Glasanje imko u 5. prosinca, rok za podnošenje amandmana 6. prosinca, razmatranje amandmana 1. siječnja, glasanje 25. siječnja. Mm, dakle, mislim da se neće raditi o nuklearnoj fizici ovdje. Jedino što me brine je mogućnost mikroupravljanja komisije radnih programa obiju organizacije. Rodina mjeravaju namjeravaju usvojiti radni program ovih dvije organizacije kroz provedbene akte. Što zvuči donekle čudno, zbog toga što to primjerice ne rade sa uh, grupacijama potrošača i to s pravom, jer da komisija plaća 100% proračuna ovih organizacija, to bi imalo smisla da komisija usvaja radni program tih organizacija. No to nije slučaj, postoje obveza za sufinanciranjem što zapravo znači da cijelo financiranje ne dolazi od strane komisije i e, ja sam jednostavna osoba kad kažem tko plaća taj odlučuje, a tko plaća djelomično odlučuje djelomično. Dakle, komisija nas uvjerava da nema nikakve namjere za tim mikroupravljanjem, funkcioniranje ovih dvaju tijela, tako da moramo točno vidjeti kako bismo to trebali shvatiti i pobrinuti se dakle da komisija ne diktira ovim organizacijama što mogu odnosno ne mogu činiti. To je više manje sve s moje strane, dakle da skratimo priču i sada sam e, spreman saslušati vaše stajališta. Hvala. Hvala Filip, izvjestitelji u Smjeni, Sirpa Kanen iz EPP-a, izvolite. Hvala, bit ću kratka. Mislim da je situacija prilično jasna, svi znamo povijest ovoga, većina koordinatora je zapravo iz parlamenta bila i oni su se bavili upravo financiranjem pilot projekata zbog postojeće neravnoteže između proizvođača i potrošača u ovom sektoru. samo zbog toga što se radilo o tehničkim, kompliciranim pitanjima, a potrošačke organizacije nisu imale sposobnost e, bavljenja ovakvim temama i nije bilo moguće stvoriti poštene za sve, kao što je slučaj u većini drugih sektora. Dakle, to je bio pilot projekt, a sada imamo, odnosno proveli smo evaluaciju, nakon čega se pokazuje da oba dvije organizacije doista jesu potrebe, potrebne i da moraju nastaviti svojim radom, da, odnosno da ih Europska unija mora financirati. Jer u suprotnom, dakle, ne bismo uspjeli stvoriti je stručnost koja bi bila potrebna za ovako nešto u građanskom društvu. Dakle, što se tiče aktivnosti, dobro je da se nastavi sa financiranjem, da se promijeni osnovica za to financiranje, Bremenski e, okvir, obuhvat Mislim da je prilično jednostavan slučaj, tako da bismo čak mogli zatražiti izvjestitelja da ubrzamo postupak. Naravno, to visi o stavovima drugih izvjestitelja u sjeni, jer se radi o nečem tehničkom ali upravo zato nema nekakvih posebnih otvorenih pitanja, tako da bismo mogli brzo raditi i pobrinuti se da okvir stupi na snagu 2017. Jer nam se to brzo približava. Obuhvat, slažem se, sa tim da bismo trebali malo detaljizirati stvari, ne radi se o tome da bi komisija trebala određivati radni program, budući da oni tek djelomično financiraju ove organizacije. Ovo zapravo pokušavamo iskoristiti ta mišljenja građanskog društva i trebamo shvatiti čime se bave. Također moramo biti jasni što se tiče definicije e, rada ovih tijela, rada njihova tajništva i tome sličnog. Ne znam imamo li podršku za to, no nadam se da bismo mogli spomenuti da bi u budućnosti bilo dobro kada bismo mogli proširiti rad Finance Watcha i Better Finance-a na razini država članica. Dakle, dobro bi bilo imati stručnjake ovdje u Briselu, ali svakako su potrebni u državama članicama koje se suočavaju sa mnogim izazovima što se tiče malopravljenog ulaganja ili obrazovanja, potrošača i sličnim. Dakle, možda bismo to mogli unijeti u izvješće. Hvala vam samo jedna stvar što se postupke vremenskog okvira tiče vašeg zahtjeva da se to ubrza. Ikon je dakle glavni odbor ovdje, ali im koji je pridruženi odbor prema članku 151. Dakle, on djela nadležnosti u člancima 1, 2 i 3 i mi moramo čekati dok ne dobijemo mišljenje IMKO, a IMKO upravo sada započinje s postupkom tako da ne možemo zapravo ubrzati stvari više nego što je to moguće, nego što to imko omogući. Ali ćemo stvari odraditi što brže možemo. Od Ludvigson, SID. Hvala. Pozdravljam ovaj prijedlog i nadam se da ćemo time pružiti podršku organizacijama Finance Watch i Better Finance. Ovime će se olakšati život i organizacijama građanskog društva i potrošačkim organizacijama kako bi se njih lakše čulo u njihovim aktivnostima veznim uz podizanje informiranosti o financijskom zakonodavstvu Europske unije. Važno je dakle uključiti sva stajališta iz društva kako bismo jednostavno bolje mogli predstavljati europske građane. E, rad ovih dvije organizacija znači da mi, koji bismo trebali raditi na europskim politikama, možemo dobiti mišljenje drugih sugovornika, ne samo financijske industrije. I to je nešto što je vrlo pozitivno. Što se prava potrošača tiče, njih moramo poštivati u našem europskom zakonodavstvu i u tom smjeru moramo se oslanjati na stručnost ovakvih organizacija kako bismo mogli uključiti više stajališta u ovaj program. Ove organizacije uspjele su dobiti sredstva i od drugih strana tako da mislim da je važno da se nastavi sa podrškom od strane Europske unije. Dakle, moramo nastaviti e, program od 2017. do 2020. kako bismo ostvarili političke ciljeve i nastavili sa dobrim e, radom ovih dva organizacija. No, moramo se pobrinuti da se čuje glas europskih građana. Zadovoljstvo mi je biti uključeno u to i nadam se da ćemo doći do dobrog sporazuma i široke podrške. Hvala. Sljedeći riječ. ECR, GUE, Zeleni, ENF. Oni još nisu naime javili tajništvu tko su izvjestitelji u Sijeni. Tako da me zanima da li u ime ECR-a netko želi uzeti riječ. Ukoliko ne, kao Kalve Bon, Alde. Nadam se da sam dobro izgovorila vaše ime. Da, Kalve Šambon. Presidente. Hvala vam. Ono što bih rekao u ovoj prvoj razmjeni stališta je da je potrebno mnogo više znati o tome u što ovdje ulažemo 6 milijuna eura. Smatram da je vrlo važno poboljšati razinu informiranosti potrošača što se tiče financijskih usluga. A dolazim iz zemlje gdje se gdje su ovakve stvari potrebne i gdje je potrebno obraniti građane. Dakle, zanima nas kako pripremiti i odaslati informacije, te se pobrinuti da se u školama provodi financijsko obrazovanje. Drugo, Ja zagovaram stalište da je proračun Europske unije smješan. Sa svojim financiranjem teško će provesti politike kojima se bavi, a tim više ne možemo koristiti taj novac kako god želimo. Dakle, imamo određene zadrške, ali Malo ću istražiti, informirati se o ovome i vidjeti što izvjestitelj smatra. Prije svega koji je glavni cilj ovoga. Kao što je kolega iz socijalista malo prije rekao, ukoliko je na zamisla da se skupini stručnjaka pomogne provoditi istraživanje, to je jedno. Ali tu bih tada pitao da li je dobro toliko novca u tako nešto uložiti, jer već imamo sveučilište i druga e, mjesta koja se bave istraživanjem. Ili je pak zamisao da imamo potrošače koji će biti bolje informirani, bolje pripremljeni, procjena Europske komisije me prilično razočarala. I smatram da bismo trebali pogledati koje studije imamo na raspolaganju i razmotriti sve što se radi u tom polju, uključujući i podršku koja se pruža krajnjim korisnicima što se tiče kupovine proizvoda. To su sve stvari koje možemo izmjeriti, procijeniti i zapravo ne znam što je do sada u tome učiniti? Da li možda komisija bolje može procijeniti ono što je do sada već učinjeno, jer to bi bilo od velike koristi. Doista je od ključne važnosti da se pobrinemo da dođemo do tih krajnjih potrošača, a ne samo da nastavimo baviti se nekim abstraktnim aktivnostima. Još jedna stvar koja mi se čini neobičnom je da program koji tvrdi da je pravi europski program da se usredotočuje na samo dva entiteta tijela, zbog čega ga se ne otvori drugim tijelima, drugim potrošačkim organizacijama. To mislim da je poprilično neobično. Dakle, ovo je možda malo previše ciljano. A tim više što Finance Watch ako posjetimo njihovu web stranicu i pogledamo koji su njezni rezultati, e, ne čini se da se to uopće nudi niti na jezicima Europske unije. Tako da mislim da doista moramo pokušati objasniti zbog čega su odabrane ove dvije organizacije. Isto tako moramo pogledati točnost i kvalitetu onoga što oni proizvode. Dakle, ja ću malo istražiti stvari, razgovarati sa ljudima, sa prijateljima u Španjolskoj banci, udruženjima, a volio bih i da komisija procijeni utjecaj na krajnje korisnike. U svjetlu svega toga i prijedlog izvjestitelja tada ćemo vidjeti da li doista možemo nešto praktično poboljšati. Hvala. Hvala. Nemamo kolege niti kolegicu iz Guje i odmah mogu dati onda gospođi Von Štorhu ime FTD-a riječ. Hvala vam gospodine predsjedavajući. Izvjestitelju kolege. Ova uredba je stvarno vrhunac Europsku uniju, to moram sada tako reći. Mi tu govorimo o financiranju lobističke organizacije. Sven Giegold koji je vrlo transparentan sa svojim sastancima e, i e, navodi e, na svojoj stranici da je se jedan put sastao sa Better Finance, dva puta sa Finance Watch. On javno kaže da se s njima sastao, a mi sada govorimo o tome da se, da se ta lobistička organizacija plaća od strane Europske unije. Dakle, Europska unija plaća lobističku organizaciju koja onda pak lobira pri zastupnicima Europskog parlamenta, pa tu nešto ne valja, zar ne? Dakle, mislim da bismo više trebali razmišljati o tome da prekinemo to financiranje, a e, da Better Finance i Finance Watch isto tako ukinemo, a da ih ne financiramo vlastnim sredstvima. Mi imamo vlastitu službu za informiranje, možemo se informirati, e, imamo upravo službu koju smo sad opremili sa dodatnih 50 zaposlenika, mislim da ne trebamo e, još jednu vanjsku lobističku organizaciju koju financiramo sa milijunskim iznosima koje će zatim ponovno doći k nama i vršiti lobistički posao prema nama. Dakle, ja tražim da se to prekine. Hvala hvala u ime nf nema ovdje ni jednog zastupnika, niti jednu zastupnicu. Budući da smo spomenuli komisiju, htio sam vidjeti želi li komisija nešto reći, ali prije toga jedna kratka primjedba s moje strane. Ako vidimo kako je nastala sva ta priča oko financijske podrške, tu je zapravo se o tome upravo da želimo protutežu lobistima. Dakle, Finance Watch ne kao lobistička organizacija, to nismo tako naumili, već kao trus mozgova na neki način, koji nam priprema informacije, koji baca svjetlo na činjenično stanje, koje ne zastupa e, interese financijskih dionika. Htjeli smo tako nešto tako nešto podupiti, to je bio naš cilj iz proteklog saziva i tko je tada već bio ovdje je znao kako je to izgledalo prije nego što smo sve to pokrenuli, kako smo imali prije toga priljev informacija, a da nismo imali ovakvu protutežu. I u tom smislu, mislim, ne mogu sada reći zašto je gospodin Gigold naveo posjete tim organizacijama kao posjet lobistima. Ne znam zašto je to tako procijenio, ali to možemo zapravo ga i sami upitati na sljedećem sastanku. Moje pitanje komisije kao prvo, prije nego što vratimo izvjestitelju riječ, želite li se vi javiti za riječ? Da, izvolite. Hvala vam. Ja Olivije Seles iz glavne uprave FIZMA i mi radimo na koordinaciji ovog zakonodavnog predloga. Zahvaljujem svima na komentarima. Kao i vama što ste odgovorili na ovaj posljednji komentar, no ja bih želio samo potvrditi da je cilj ovog prijedloga uspostaviti ravnotežu u procesu donošenja odluka Europske unije izbjeći da potencijalno nas utječe samo bankovna, bankarska industrija. Problem e, što se tiče usvajanja u parlamentu i vijeću i dublje od ovoga u članku prvom i drugom definiramo neke šire ciljeve koji se također kreću u smjeru nekih drugih komentara koje smo već čuli osobito što se tiče eh, diseminacije obrazovnih aspekata financijskih usluga i osnaživanja interakcije između tih udruženja. Dakle, obuhvat tog predloga je ovaj put nešto širi nego što je bio u aktivnostima pilot projektima. Kratko ću nešto reći o još jednoj dvije točke Proveli smo procjenu 2015. koja je bila poprilično sveobuhvatna. I uz bilo se provesti poprilično široke konzultacije javnih korisnika, nacionalnih tijela, zastupnika parlamentu, tako da smo smatrali da je poprilično dobro i široko to odrađeno. Rezultati su bili pozitivni i pokazali da je zapravo razlog postojanja i rezultat rada ovih dvije organizacija nešto što odražava njihove početne ciljeve i kao što je već naznačeno da bi se sa time trebalo nastaviti. Što se tiče komentara izvjestitelja žele bih zastupnike ovjeriti da nemamo nikakvu namjeru baviti se mikroupravljanjem, nemamo niti vremena niti resursa za tako nešto, no imamo isto tako određena financijska pravila koja moramo poštivati, zbog čega moramo potvrditi u velikoj mjeri usvajanje radnih, radnih programa e, dvaju korisnike svake godine kako bismo zapravo mogli provesti ove programe u ime Europske unije, no spremni smo razmotriti neke amandmane i poboljšanja ovog teksta kako bismo uklonili potencijalne razloge za brigu. I za kraj, pokušavam biti kratak, ponovio bih ono što su izvjestitelj i neki od izvjestitelja u sjeni rekli što se vremenskog okvira tiče. Istina je da je malo vremena, svjestan sam i potencijalnih poteškoća koje su stvarane činjenicom da Jekon i Imko moraju biti konzultirani, uključeni no kako bismo uspjeli unijeti određenu stabilnost i pobrinuti se da obje organizacije dobiju što je brže moguće europska sredstva sljedeće godine, dakle, bilo bi sjajno da tajništva ovih dvaju odbora istraže neku mogućnost ubrzavanja procesa, također zbog toga što ovaj prijedlog ima utjecaj na proračun, tako da bi ga idealno govoreći trebalo osvojiti više ili manje paralelno sa europskim proračunom. Zahvaljujem. Gut, eh, Gestatten Sie U redu, dopustite mi još jednu kratku primjeru prije nego što vratim riječ izvjestitelju. Naravno da bi sve to se odvijalo i brže kada bi Europska komisija se imao brže pokrenula i kada ne bi e, za interno dovršavanje jednog dosijeja e, izjednačavala e, onda i prema tome mjerila koliko će druge institucije trebati vremena. Dakle, i drugim institucijama treba dostatno vrijeme. Izvijestitelj je gospodin Lambrec. Hvala. Najprije bih reagirao na komentare gospođe von Starh. Da, iz prve se možda čini da je donekle čudno da institucije institucije financiraju organizacije koje bi nas trebale lobirati. No tu ovisi stvar u tome što podrazumijevate pod lobiranjem. Jer po meni ja bih napravio razliku između ljudi koji dolaze e, braniti neke privatne interese što je 99% osoba koje kontaktiraju vas i svih nas vezano uz financijsku regulativu, a opet imamo ljude koji zastupaju, brane opće interese i koji nemaju nikakve osobne interese u priči, a to je slučaj sa Better Finance i Finance Watchem. Ja sam iz početka također ovako reagirao, ja sam bio jedan od osnivača ove inicijative, ali rekli sam da nije na mjestu da političari e, organiziraju neko tijelo poput Finance Watch, jer to bi trebalo doći od strane društva. No, stvar je takva da nije došlo od građanskog društva, tako da smo mi tu svovrsni zagovornici te strane, no ukazujemo ovdje na to što postoje jedno usklađivanje interesa, jer tko financira veći e, dio proračuna ovih dvije organizacija, europski porezni obveznici, a čije stajalište ove dvije organizacije zastupaju i brane poreznih obveznika. Dakle, tu smo na pravom mjestu. Vi možda sumnjate na to, to je običajno da ljudi poput vas jednostavno odbijaju prihvatiti ono što vam se ne sviđa, kao to nije istina, to je nevažno, ja znam bolje. No kada vam neko iz Deutsche banka pokuca na vrata, znate koga oni zagovarajući interese brane, čak niti ne dioničara, nego menadžmenta. I možda biste vi željeli da mi povjerujemo da Better Finance i Finance Watch brane i da su lobisti za možda nečije privatne interese, no to je doista um, potpuna bedastoća. Naravno, ekstremna desnica voli takve stvari. Dakle, slobodno glasajte protiv toga, doista mi to previše ne znači. Onoga što je Sirpa rekla, e, slažem se, i očekivao bih zapravo mnogo više od tih dviju organizacija. Možda bismo zapravo trebali jednu samo imati, ne dvije. nema veze, mi volimo biološku raznolikost kao zelani, tako neka ih je. Dakle, ono što bih ja volio je da se mnogo više radi i u državama članicama na tome da financijske stvari budu razumljive svima. Dakle, da građan ne samo kao potrošači financijskih proizvoda, već i kao platiše poreza bolje razumiju one sve gluposti kojima ih hrane financijski službenici, poput onih koji kažu ne brinite i Deutsche Banka je super, ona će opstati. Dakle, možda bismo e, trebali pomoći našim građanima da provide takve izjave, da tako nešto shvate, ali za tako nešto potreban i znači proračun. Ali ja osobno ne bih volio da 100% proračun dolazi od tijela. Ja bih volio financiranje tipa Greenpeace-a za ovakve organizacije, no soćemo se s time, oni jednostavno nisu e, došli do te razine. Što se jezika tiče koje organizacije koriste, a, u mjeri u kojoj oni komuniciraju sa zakonodavcima moraju govoriti tim jezikom financijske regulative koji nije uvijek razumljiv širem pučanstvu. I ja bih isto volio da se bave tim procesom obrazovanja građanstva, no ako nemaju kapaciteta za tako nešto, taj rad pada na nas, zastupnike. Mi moramo obrazovati građane o tome. I to barem ja pokušavam učiniti. Hvala, dakle, radit ćemo što je brže moguće. Nemam nikakvog interesa u odgađanju usvajanja ovog teksta, dakle radimo zajednički što je brže moguće kako bismo mogli zaključiti stvar. Hvala. Hvala lijepa Filipe. Nakon što ćemo 28.11. ponovno raspravljati o nacrtu izvješća, imamo rok za podnošenje amandmana e, za do 6 prosinca. prvog ćemo razgovarati o amandmanima, a glasanje je predviđeno 25. siječnja u odboru. Za sutra E, vam mogu priopćiti, to će vas razveseliti, da možete spavati pola sata dulje. Naime, sasad ćemo se u 9.30, a ne u 9 sati kao predviđeno, što znači da evo i večeras možemo pravovremeno zaključiti sasna Hvala vam još jednom na disciplini. U četiri točke dnevnog reda smo uspjeli na 20 minuta, te sada završavamo točno na vrijeme. Želim vam svima ugodnu večer i vidimo se sutra. Hvala.